od 29. koloza. Možemo ga također usvojiti ako nema nikakvih primjedbi i počinjemo odmah sa prvom točkom dnevnog reda, a to je izvješće o akcijskom planu o e, vojnoj mobilnosti. To je inače u nadležnosti odbora za vanjske poslove. Da ću odmah riječ našem izvjestitelju, nakon toga izvjestiteljima u sjeni i rado ću čuti mišljenje Europske komisije. Gospodine Telička, dobro jutro vama. Izvolite, dajem vam riječ. Izvolite. Hvala vam lijepo. Dobro jutro, dragi kolege. Ne želim se ponavljati što se tiče ovog nacrta mišljenja. Tekst je dosta kratak pa ću vas e, pozvati da pročitate nacrt teksta. Znam da je za mnoge od vas e, ovo pitanje vrlo evidentno, ali sam svjestan isto tako da to može predstavljati određene poteške, poteškoće nekim kolegama i klubovima. Htio bih ovdje istaknuti jedan važan aspekt, premda se to naziva vojnom mobilnošću. Zapravo je riječ o tome da je ta tehnologija dvojne namjene od konceptualne faze pa do same proizvodnje ili pak e, dodavanja vrijednosti postojećoj infrastrukturi, a za borbene svrhe. Mislim da se trebamo pobrinuti da se oslanjamo na vlastite kapacitete za u slučaju prevencije ili ofanzivne aktivnosti, da možemo dakle prebaciti tešku vojnu opremu, bude li to trebalo, ali bih htio isto tako naglasiti da to ne ide samo u smjeru izgradnje za vojne svrhe, budući da se može koristiti i e, u nekim hitnim slučajevima kada je potrebno brzo reagirati. Dakle, to je prvo što bih htio istaknuti. Zatim, e, djelomično sam se već e, dotaknuo toga i implicitno i eksplicitno i vidjet ćete u nacrtu teksta da se stavlja snažan naglasak upravo na taj dvojni aspekt, aspekt dvojne namjene. Prema tome, ovo, mi se nećemo baviti projektima koji imaju isključivo vojnu namjenu. Moramo svaki put uzeti u obzir koja je namjena i čemu služi ta prometna logistika za prijevoz putnika ili nešto drugo. I mislim da je tu formulacija vrlo jasna. Htio bih također e, reći da želimo izbjeći situaciju u kojoj iz e, vojnih razloga moramo mijenjati neki projekt u bilo kojoj fazi, što bi podrazumijevalo dodatne troškove. Tako da e, ćemo definirati akcijski plan prema konkretnim fazama. Dakle, trebali bismo e, krenuti od konceptualne faze. Sve u svemu ovaj nacrt mišljenja je pozitivan e, budući da je u skladu sa političkim odlukama i osobno smatram da postoji potreba za time u Europskoj uniji s obzirom na sve složeni geopolitički kontekst u svijetu. Neću sada ulaziti u detalje, mislim da smo svi svjesni situacije. E, gospođo predsjednice, što se tiče mojih uvodnih izjava, e, to bi bilo sve što sam namjeravao reći. Ja sam e, već u više navrata govorio o tome i u kontekstu CEFA. I na kraju bih samo još e, htio reći da je ova vojna omotnica nije nešto što se oduzima od sredstava za CEF. Radi se o dodatnim financijskim sredstvima koja ćemo integrirati u CEF tako da se e, standardi i načela na kojima počiva CEF i e, zakonodavstvo koje ćemo uskoro usvojiti i dalje stoji. E, već sam rekao da je ovo mišljenje dosta kratko. Vjerujem da su oni koje ova tema zanima to već pročitali. Rado ću čuti vaše komentare. Hvala vam gospodine Telička. Možete li me podsjetiti koliko je to točno, e, je li, koliko je točno iznos, je li 6 milijardi? Koliki je iznos za tu proračunsku liniju? 6 milijardi ili 6,5 milijardi? 6,35. Hvala vam, gospodine Telička. Nema problema, sa zadovoljstvom. Gospodine Wim van de Kamp. Hvala lijepo. E, čast mi je što mogu zamijeniti gospodina Marinesku. On je trenutno na sastanku predsjedništva u Beču i iz tog razloga ga ja danas mijenjam. Ako pogledamo ovo tmurno vrijeme vani, eh, mogu samo reći da želim zahvaliti dakle, na ovome mišljenju. Ja mislim da se možemo u velikoj mjeri složiti sa njegovim pristupom. Inače su oni su izvjestitelji za jedan drugi fajl. Već smo čuli da je riječ e, dvojna namjena, ključni koncept. Možemo li podrazumijevati da je civilna namjena ona koja ima prednost, pretpostavljam da se kreće od civilne namjene i da se onda na temelju toga analizira kako se može uspostaviti dvojna namjena. U prijedlogu stoji 6,5 milijardi, mislim da se toga trebamo držati. Prije 20, do 21. prosinca 2019. godine komisija treba izraditi inventar projekata koji su prihvatljivi, tako da ćemo vidjeti što će sve biti obuhvaćeno tom analizom. Pomalo je neobično da se tako olako govori o vojnoj namjeni. Mislim da bismo trebali govoriti o mirnodopskoj namjeni, ali nažalost svijet se kreće tim smjerom u današnje vrijeme. Vidjet ćemo kako će AFET kakav će pristup AFET imati u buduće. Da, slažem se s vam, gospodine Vin naš cilj bi trebao biti izgradnja mira. Gospođo Grapini, izvolite, imate riječ. Hvala vam, predsjednica. Ja bih na samom početku zahvalila komisiji. Ja sam e, bila izvjestiteljica u sjeni Njihovo priopćenje o akcijskom planu o vojnoj mobilnosti je bilo vrlo korisno. Želim također zahvaliti gospodinu Telički na nacrtu mišljenja te na objašnjenjima koja nam je danas pružio. Mi smo imali jednu radnu skupinu u našem klubu i ja sam pokušala objasniti zašto je potrebna ta vojna dimenzija. Prije svega ne trebamo izbjegavati ono što već postoji. Ako budemo li okretali glavu na drugu stranu, to bi moglo imati negativne posljedice kao što je gospodin Telička upravo istaknuo, e, ključna je riječ dvojna namjena. Ne treba zaboraviti da vojna mobilnost ne znači samo da se to koristi u slučaju rata. Dakle, vojska se ponekad koristi u nekim drugim situacijama ako treba premjestiti vojnu opremu. Mi sada trebamo inkorporirati vojnu mobilnost u civilnu mobilnost i mislim da je to zapravo način da se uštede sredstva. Ne možemo graditi zasebno civilne mostove, a zasebno vojne mostove ili pak autoceste. Mislim da budemo li dobro postupili, ovakav pristup može dovesti do ekonomskih ušteda. Osim toga, to bi moglo povećati razinu sigurnosti naših građana. Mi imamo obvezu pružiti sigurnost našim građanima, a ovaj iznos e, koji je sredstva koja su doznačena su u iznosu od 6,5 milijardi, a ne 6,35 milijardi. Možda to nije tako visok iznos, ali ono što je važno je kako ćemo to utrošiti i kako ćemo to integrirati u sustav TNT, jedinstveno europsko nebo i pametni prometni sustav. Također sam spomenula da treba pojasniti što je sa prijevozom opasnih, e, opasne robe vojnog podrijetla. Neki smatraju ovo izvješće tehničkim, drugi ga smatraju više političkim meni se čini da ima i jedan i drugi aspekt. Ja sam pokušala pregovarati sa izvjestiteljem i kolegama iz mojega kluba e, da predložim amandmane koji bi mogli spriječiti određene situacije. Vojna mobilnost i vojna intervencija trebaju se sagledati u kontekstu civilne mobilnosti. Hvala. Gospodin Zlatovski. Hvala vam predsjednice. Da, mi u osnovi podržavamo ovu inicijativu prilagodbe civilne infrastrukture za vojnu namjenu. Shvaćamo kako funkcionira načelo dvojne namjene. A situacija je takva da ako želimo mir, moramo se pripremiti za rat. Posebno s obzirom da je rat došao do granice Europske unije tu stao. Htio bih e, nešto reći o prilagodbi mreže TNT za vojne svrhe. Do sada je TNT imao isključivo civilnu namjenu, međutim sada postoje neki dodatni zahtjevi Primjerice moraju se planirati ceste za slučaj izvanrednih situacija i postavlja se pitanje što ako to nije pokriveno Mislim da to moramo uzeti u obzir. Zatim e, što se tiče financiranja i raspodjele sredstava namijenjenih za neke konkretne projekte i što se tiče odabira e, projekata mora postojati postupak natječaja. To je sve potrebno dobro isplanirati unaprijed kako bi stvari prošle glatko. E, komisija isto tako mora objasniti razinu sufinanciranja 30% za investicijske projekte, ali mislim da nam je potrebno više detalja o tim kriterijima. Razina financiranja nije uvijek adekvatna, e, što me pomalo brine. I rado bih čuo odgovor na to pitanje. Hvala. Hvala vam gospodine Zlatovski. Gospodin Talinde, hvala vam predsjednice. Bilo bi nam draže da e, vojna mobilnost ne bude sastavni dio CEF-a budući da su da postoje značajne civilne potrebe i pomalo smo skeptični vezano uz izdvajanje ovog iznosa iz CEF-a. Mi želimo infrastrukturu koja doprinosi održivom prometnom sustavu, Također ne postoji konkretan opis e, načina na koji će se koristiti novac i što je sa projektima koji su već evaluirani u Ministarstvu obrane. Smatramo da najprije treba riješiti pitanje e, preko granične mobilnosti, međutim prihvaćamo naglasak na dvojnu namjenu. Hvala. Hvala vam gospodine Dalunde. Gospodin Van Daun. Hvala predsjednice. U stavku drugog ovog nacrta mišljenja izvjestitelj snažno podupire ovaj prijedlog. E, međutim, ja imam nekoliko pitanja. Ne mislim da je riječ strong dobar izbor, posebno kada govorimo o dvojnoj namjeni, što je sa odnosom između vojne i civilne dimenzije. Primjerice, kada govorimo o zračnom prostoru, vojna namjena uvijek ima prednost. Mislim da se trebamo zalagati za to da vojna namjena nema prednost nad civilnom, a to je povezano sa pitanjem e, raspodjele projekata. Hoće li biti nekih e, projekata dvojne namjene koji će imati prednost e, kod financiranja iz CEFA u odnosu na druge projekte koji su također važni, primjerice u, u kontekstu zaštite okoliša i klimatskih promjena. Dakle, to bi bila dva aspekta koja mi se čine bitnima i još nešto što, o čemu do sada još nitko nije progovorio. I najčešća reakcija na europskoj razini je kada postoji problem da se donese novo zakonodavstvo. I to može zvučati vrlo nevino tko bi se mogao suprotstaviti dvojnoj namjeni. Međutim, treba sagledati cijelu sliku, jer to može dovesti na kraju do europske obrambene politike i to je pristup da se ide korak po korak, na kraju će to može dovesti do Europske obrambene unije. Mislim da bi kolege trebali biti oprezni kod iskazivanja potpore. Gospođa Monte. Hvala predsjednice i želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom prijedlogu, no moramo poći od komunikacije komisije i nacrta izvješća odbora AFET, a mislim da u njima nalazimo neke smjernice koje su prilično jasne. Možemo govoriti o dvojnoj namjeni, ali tu se na kraju krajeva izričito govori o vojnoj mobilnosti. Nije riječ o tehničkim e, pitanjima ili o tehničkim aktima, nego o aktima koji imaju i veliki politički značaj i riječi imaju također svoju težinu, kao što ima svoju težinu i iznos koji se stavlja na raspolaganje, a to je 6 milijardi eura. Ovo spominjanje konkretnih projekata koji će se provesti u djelo treba pomno razmotriti jer unutar komisije se govorilo i o smjeru u kojem se želi ići, odnosno mostova i graničnih područja. I e, također vremenski kalendar je razlog za zabrinutost jer imamo već neke rokove 2018. godine, a i 2019. godine. Dakle, mislim da bismo općenito morali govoriti o jačanju infrastrukture i na taj način možda i ublažiti biti riječnik u našim aktima jer ako govorimo o odvraćajućoj funkciji zapravo govorimo o Europi koja se priprema na obranu od napada. Tu ne možemo mnogo više učiniti. Ne znam je li je možda zastarilo govoriti o kopnenoj obrani jer mislim da ona nije toliko aktualna. I želim pitati izvjestitelja hoće li se precizirati definicija prekograničnih ulaganja? Koje su to granice? Govorimo li o granicama među zemljama članicama ili o vanjskim granicama Europske unije e, na istoku Europe, primjerice? Dakle, želim pitati izvjestitelja, želi li zauzeti stajalište o tome? Hvala gospodine Kramer. recht, e, Slažem se s onim što je rečeno. E, možemo mirno živjeti samo ako smo spremni i za obranu. Ali zašto u prometnom sektoru e, moramo imati e, u civilnom sektoru imati za vojne infrastrukture 6 milijardi. Trebamo više novaca se kaže, onda se to podijeli na sva područja. Ali samo da prometni sektor dade Šest milijardi za vojne e, e, strukture e, već kod Junkerov fonda je prometni fond dao najviše novca. Izgleda da mi možemo sve financirati. To nije pravedno. Zašto se i drugi u to ne uključe? Zašto ne načnemo i druge fondove? E, jer su i oni isto tako odgovorni za obranu. Ovu jednostranost jednostavno odbacujem i ne mogu na to pristati. Hvala vam gospodine Kramer. Prije nego što dam riječ komisiji, htjela bih e, reći još nekoliko riječi. Mislim da je problem kod korištenja riječi vojni Vidjet ćete kada budemo razgovarali o globalnom zatopljavanju, tu će se pojaviti neki problemi e, i dakle tu će posljedice biti ne nužno vojne nego humanitarne prirode. Mislim da ovdje nedostaje riječ humanitarni jer kada dođe do poplave i morate premjestiti dio stanovništva i to putem prometne infrastrukture, onda mi se čini da upravo nedostaje ta riječ humanitarni. Što se tiče ovih sredstava u iznosu od 6,5 milijardi eura, koliko sam shvatila, e, ne, naglasak ne mora biti samo na vojnoj infrastrukturi. Dakle, ta prilagodba bi trebala služiti e, prometu općenito. Međutim, ipak vas želim upozoriti da ovih 6,5 milijardi eura ide u renovaciju prometne infrastrukture, e, više održivosti u prometu. Dakle, mi imamo svoje ciljeve koje treba ispuniti i koji, trebaju, su kriteriji sklopu te omotnice. E sada riječ ima predstavnik komisije iz opće uprave MOV. Hvala vam, predsjednice. Koji je zapravo cilj ovoga prijedloga? da se iskoristi sinergija između prometne i e, obrambene politike. Ja se slažem, e, mislim da je bolje da se govori o obrambenoj politici nego o vojnoj politici, budući da je to mnogo širi pojam sasvim ste u pravu, ta infrastruktura će služiti i za druge namjene, ne samo za vojne namjene u najužem smislu. Dakle, to će isto tako služiti i u humanitarne svrhe. U ostalom, vojska u većini naših zemalja ima i tu funkciju, dakle zaštita civilnog stanovništva koje će biti potrebno, dakle bit će potrebna ta infrastruktura. Zatim mislim da moramo biti sasvim jasni. Instrument za povezivanje Europe neće služiti za financiranje ičega što ne bi bilo potrebno prometnoj infrastrukturi. Dakle, uvođenjem pojma dvojna namjena komisija se obvezuje da će poduzeti radnje koje su nužne u obrambenom smislu, ali koje koriste i prometnom sektoru. I to će se definirati na vrlo transparentan način. Prije svega mi ćemo kontaktirati s dionicima iz prometnog sektora i jasno ćemo ih pitati koji je tip ulaganja potreban, a koji je sukladan ovim kriterijima za vojnu namjenu. Dakle, upravo će akteri iz prometa biti na prvoj liniji kod definiranja onoga što može koristiti prometnom sektoru. I htio bih se ovdje vratiti na još jedan aspekt koji je vrlo važan. Mislim da će to omogućiti da se postigne više za mrežu TNT. Dakle, ako se definira da je to korisno za promet, sigurnije da će to biti ugrađeno u mrežu TNT-a. A to znači da će se moći financirati u globalnoj mreži ili pak u središnjoj mreži, ali izvan koridora gdje je bilo manje investicija do sada. To je zapravo situacija u kojoj će, od koje će svi imati koristi, a omogućit će brže financiranje u prometnom sektoru i to u čitavoj mreži TNT-a. U cestovnom prometu ima mogućnosti da se iskoristi CEF, budući da postoji e, i civilna i vojna namjena. Mislim da će nam to zapravo omogućiti da postignemo više u prometnoj prometnom sektoru nego što je to do sada bio slučaj. Samo da se vratim na same projekte. Odabir projekata će se odvijati kao i do sada. Dakle, imat ćemo poziv na iskaz interesa na temelju što preciznije definiranih projekata, nakon čega će se birati sami projekti. Neki su zastupnici stavili naglasak na prekograničnu dimenziju. Mislim da e, to možemo ugraditi u CEF. Dakle, prekogranični projekti po samoj svojoj prirodi moraju imati prednost e, kod odabira projekata koji se financiraju iz CEF-a. E, ne radi se o tome da se oduzmu sredstva iz CEF-a, dakle to su dodatna proračunska sredstva. Komisija je to na taj način i predstavila ako pogledate financijsku perspektivu, vidjet ćete da je to u zasebnom poglavlju, a to je e, poglavlje koje se odnosi na obrambenu i sigurnosnu politiku. Samo što se time upravlja iz cefa. E, pogledat ću je li bilo još nekih e, pitanja. Ovdje ništa neće biti proizvoljno, e, koristit ćemo se procedurama koje su definirane u sklopu CEFA, koje su vam svima dobro poznate, koje nisu do sada bile predmet kritika, dakle to, to su te iste procedure koje ćemo koristiti. Hvala vam gospodine Kolson na pojašnjenjima, a sada ponovno riječ ima gospodin Telička. Hvala vam, hvala vam gospođo predsjednice, hvala vam kolege. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni na iznesenim komentarima. Htio bih reći da su to bila neka važna sadržajna pitanja. E, krenut ću od vaših komentara, gospođo predsjednice. Vi ste spomenuli humanitarnu dimenziju. Mislim da e, je to prijedlog kluba i mislim da to možemo uzeti u obzir. Ja sam e, rekao da se to može koristiti za vojnu namjenu, ali isto tako i za potrebe human, određenih situacija, humanitarnih e, kriza. U bilo kojoj državi članici, bilo da je riječ o prirodnoj katastrofi ili o nečemu drugom, može se dogoditi da se pojavi potreba za prijevozom e, teške vojne opreme, a bez postojeće infrastrukture mogu se izgubiti životi. E, mislim da je to naprosto stvarnost i e, kada budemo glasovali za ili protiv moramo to imati na umu. Vim je iskazao zabrinutost da je to infrastruktura isključivo za, prvenstveno za vojnu namjenu. Mogao bih vam citirati dijelove iz ovog nacrta mišljenja. Spomenut ću kraj petog stavka. Dakle, može biti prihvatljivo samo ako se nadodaje na postojeću civilnu infrastrukturu u sklopu TNT-a, iako se omogućuje dvojna namjena te infrastrukture. Ja vam mogu navesti još nekoliko primjera iz kojih je evidentno da će civilna namjena imati prednost i mi ćemo razmatrati da li to dodaje na vrijednosti već postojećoj infrastrukturi, dakle bilo da je riječ o mostovima ili o nečem drugom, neće se dogoditi da da dajemo prednost nekom projektu koji je, ima isključivo vojnu namjenu. Što se tiče financijskih sredstava, ne, ne znam je li riječ o tome da je čaša napola prazna ili napola puna ili je to ona priča o tome ili prije kokoš ili jaje. Ne znam kako su kolege došle do zaključka da će se oduzeti novac iz CEFA. E, čuli smo od komisije da su to dodatna sredstva, dakle mi ne bismo imali 6,5 milijardi da nemate vojne omotnice. Tako da se ovdje zapravo samo stvara sinergija i dodatna, daju se dodatna sredstva. Mislim da je Van Dalen e, izrazio svoju zabrinutost. Radi se o tome da se e, snažno e, podržava odluka da se vojna omotnica stavi pod centralizirano upravljanje programa CEF. Dakle, radi se o tome da se integrira ta omotnica za vojnu namjenu. Ako je vama problematična upotreba riječi strong u ovom kontekstu, to bi značilo da vi ne želite da se ta omotnica koristi u sklopu cefa nego negdje drugdje. Na taj način se ne bi iskoristila sinergija i najvjerojatnije bi se izgubio i ovaj aspekt koji se odnosi na dvojnu namjenu. E, da kako da ovo nije samo tehnički fail, slažem se sa gospođom demonte Monte, i slažem se donekle i sa gospodinom e, e, Vandalenom da je ovo pristup korak po korak, ali svako zakonodavstvo se može na taj način sagledati jer uvijek postoji mogućnost da će to dovesti do sljedećeg koraka. Neki od nas vjeruju u Europsku obrambenu politiku, a drugi ne. Ali ako sagledamo ovaj tekst, vidjet ćete da se ne radi ovdje o izgradnju Europske obrambene politike, iako bih ja bio za to, Evo, približavam se kraju. E, htio bih samo provjeriti da nisam nešto propustio. Gospođa e, Grapini je spomenula uštede. Da, to je činjenica. Mi na ovaj način štedimo novac. E, mi ovdje sagledavamo neke druge politike, ako ovo odradimo dobro, mi ćemo uspostaviti nove sinergije, uštedjet ćemo sredstva i generirat ćemo dodanu vrijednost. To bi bilo sve što sam htio reći, samo još e, nekoliko komentara o TNT-u. Netko je upotrijebio riječ paralelno. Mi nećemo e, graditi nikakve dodatne stvari, ali e, u nekim TNT koridorima imate novu i staru liniju, primjerice u baltičkim zemljama. I da kako ako se e, Može, može se za vojne svrhe koristiti, na primjer, i stara pruga koja ne bi utjecala na civilnu prugu. Međutim, to bi bilo iznimno i to bi se temeljilo samo na već postojećoj infrastrukturi, umjesto da se uludo troši novac. Uz e, manja ulaganja se to može odraditi. 6,5 milijardi je dosta novca, ali nije dovoljno da se gradi nova infrastruktura, tako da nemamo niti kapaciteta za to. Hvala vam gospodine Telička. Podsjećam da je rok za podnošenje amandmana u srijedu 12. rujna do 17 sati. Nastavljamo sada sa e, razmatranjem nacrta delegiranog akta o specifikacijama kooperativnih inteligentnih prijevoznih sustava. E, komisija usvaja delegirani akt e, o kratica je sustavima. To je europska strategija CITS-a Imamo gospodina Uhelija kao izvjestitelja. To će se dostaviti parlamentu u vijeću e, između studenog i prosinca. Gospodin Van der Linden ima riječ. Dobar dan, dobrodošli, izvolite, imate riječ, brzo kasnimo, izvolite. Hvala predsjednice, biti ću kratak. U prvom redu podsjećam sve o čemu se ovdje radi. U prvom redu e, radi se e, o prijevoznim ciljevima. E, smrtnost na cestama, emisije, zaguženost na cestama. Želimo, to želimo smanjiti. Da bismo to postigli, četiri godine radimo na nekoliko komponenata. Imali smo mnogo platformi za dionike, e, imali smo e, razmatranje političkih inicijativa, e, razmatranja kako će se sve to provedbi. Ono što se danas predlaže je tek prvi korak. Polazimo sa povezanim vozilima kako bi mogli komunicirati E, surađivati i učiniti promet sigurnim. Imamo e, izglede da će se svi, sva vozila e, u budućnosti koordinirati na taj način i na nulu smanjiti smrtnost na cestama. Kao što sam rekao, to je delegirani akt, to je posljednji dio četiri razna elementa. Počeli smo sa zajedničkom vizijom svi, sve države članice, sve industrije objavili smo 2016. E, tu strategiju. Onda smo počeli sa projektima provedba, provedbe. Imamo već 16 država članica koje to e, provode, a druge slijede naše rasprave. A delegirani akt je zadnji dio ove slagalice već sam rekao, 16 e, država članica to već provode. E, to radimo u suradnji s industrijom, naravno. Imamo nekoliko e, velikih i industrijskih i dionika koji to koriste i za sebe. Kad govorimo o CITS-ovima, to je s jedne strane infrastruktura za vozila, ali najveća investicija će biti opremanje svih vozila. I za tu svrhu imamo mnogo podrše podrške. Stoga smo sigurni da će se to ovaj puta dogoditi jer je, e, tu priču pišemo već deset godina. Imamo ambicije da to prove, imali smo ambicije da to provedemo brže, ali to se nažalost nije ostvarilo. Sad imamo ovaj delegirani akt. Mogao bih ići u detalje e, cijelog plana, ali zbog e, toga što nemamo vremena, ja ću zamoliti da mi postavljate pitanja. Hvala lijepa. Oprostite. E, gospodin vilda van de Kamp, imate riječ. Hvala lijepa predsjednice. Znam da E, gospodin Van den Linde razumije e, holandski pa ću govoriti holandski. U EPP-u moramo reći da imamo neke rezerve o nacrtu ovog delegiranog akta. U sadašnjem obliku imamo e, rezerve što se tiče sadašnje situacije u pregovorima i konzultacijama. Imam nekoliko pitanja, počet ću s pitanjem kako možete e, e, imati ovaj e, delegirani akt ako ne znate kako će na to utjecati BDP. To je vrlo stvaran problem u cijeloj strategiji CITS. Moramo gledati sve implikacije GDPR-a. Oprostite, radi se o GDPR-u Tehnički razvoj naravno eh, je vrlo brz, eh, delegirani akt to ne može pratiti eh, kako rješavate problem tehnologije 5G, kako će se u to uklopiti automobilska industrija. Mislite da komisija može ići dalje? I na kraju, e, što se e, e, tiče uredbe o, opće uredbe o sigurnosti, ako imate GDPR, onda imate uredbu o sigurnosti. Moramo između tih dvaju zakonodavnih akata imati interfejs. Oni moraju biti povezani, imati sučelje. Kako ćete to osigurati? Kako ćete osigurati da, se, da su kompatibilni? E, on, e, pitanje uključenja industrije i država članica u pripremi nacrta. Komisija je uvijek spremna da sluša, ali ona mora i djelovati u određenom e, trenutku. Tu ima nekoliko koncepata u delegiranom aktu koje treba promijeniti zbog inputa dionika. I na kraju imamo li e, ikakve informacije o, o, procjeni učinka? E, e, sigurno ćete reći da lobiram za industriju, automobilsku, automobilsku industriju. Izvolite, imate riječ. Molim da se složite. Dogovorite se. Dogovorite se, ne moćete govoriti isto, istovremeno. Ko će početi? Gospodin Artug. Gospodin Irtug. Hvala lijepa. I će nam više moći reći o, to, o tome. Što me više interesita, e, zahvaljujem komisiji, to moramo reći E, iako je kritiziramo, dobro je da je načela tu temu prije godine dana, je to još drugačije izgledalo. Nismo imali ništa. E, u isto vremenu mnogi odbori i e, skupine na tome rade. Možda je već malo prekasno, ali eto, tako stoje stvari. Ono što me zanima je zašto to radimo e, kako bismo u budućnosti imali automatizirani, umreženi prijevoz i mobilnost. E, e, to će doprinijeti tome da smanjimo emisije, zagušenja u prometu i tako dalje. To može uspjeti samo onda ako to radimo u cijeloj Europi, to jest u svim državama članicama Uvijek imam malo zabrinutost da mi ovdje u Briselu e, e, uvodimo mnoge stvari, pokušavamo ih provesti, ali kod provedbe moraju sudjelovati države članice. Ako pogledam države članice, vidim e, razne infrastrukturne pretpostavke, a i različite Eh, stupnjeve zrelosti, da to tako eh, formuliram, kako kulturno, tako i infrastrukturno. Kako možete eh, kao Europska komisija to tako provesti da države članice naprave domaću zadaću, da u predvidivu budućnosti u Europi vozimo u, u autu koji vozi automatski a drugo pitanje, to je postavio već kolega Van e, Mnogi ljudi misle da ovi Wi-Fi sustavi e, da, da su to solidni sustavi, ali da ne odgovaraju više potrebama današnjeg vremena i tehnologija. Ova 5G tehnologija bi bila bolja stoga. Moje pitanje je e, zašto komisija pred tim zatvara oči Eh, je li to zato što žele brže rezultate, nešto imati brže na cesti, ali eh, radit ćemo ispravno samo onda ako investiramo u najbolju moguću tehnologiju. Eh, evo, kažem, bolju tehnologiju. Naglašavam još jednom važnost 5G eh, tehnologije. Hvala lijepa gospodine Artug. Eh, Ertug, eh, moramo požuriti, nemamo puno vremena. Gospodin Telička ima riječ, izvolite. Gospođo predsjednice, rekli ste treba se požuriti, bit ću kratak. Mm, govorim u, u ime Gezin Meissner, nije mogla doći zbog zdravstvenih razloga. Ona prati situaciju vrlo pomno i, i ona nije zabrinuta zbog ovog delegiranog akta, nema s tim e, većih problema. E, e, napred, napravili smo napredak. Jedini element koji bih ovdje pocrtao s vlastite strane, a to je već i spomenuto, neću to ponavljati, to je e, element GTPR. E, mislim da inače možemo biti jako zadovoljni. Izvolite, gospodin Vingris, željeli ste uzeti riječ. Izvolite. Hvala lijepa. E, vrlo kratko. Malo mi smiješno izgleda e, koliko profesionalnih udruženja su mi se obratila. Ja sam izvjestitelj e, za CITS e i tu imamo određenu koordinaciju, ali profesija industrijska grana se jako uzbuđuje to izgleda isto tako kao sa izvještajem sa CITS-om, za CITS. Poslije se situacija smirila, duhovi su se smirili i vidjeli smo da svi imamo zajednički pozitivan cilj. E, e, e, molim komisiju da odmah počne razgovarati sa stručnim organizacijama i razmjenjivanje, razmjenjivati, počne razmjenjivati mišljenja. Mm, mm, ako želimo ispuniti rokove, moramo uključiti sve dionike. Moramo na tome raditi da udruženja i organizacije budu upoznate s temom. Što se tiče GDPR-a, i to je vrlo važno pitanje. Kako kako možemo naše predođbe o CETS-u uskladiti sa GDPR-om? Nemam pojma kako se to može napraviti. E, do, sada sam dobivala pitanja koja nisam, na koja nisam mogao odgovoriti kao političar. Hvala lijepa. E, vi ste rekli da o e ITS-u da biste voljeli e, provedbu e, brzu provedbu, a, e, radimo na tome već deset godina. Što blokira provedbu? Koje su tu prepreke? Možete li nam to objasniti? Rekli ste Volio bih e, da se to provede što brže, a radite već deset godina. Pitanje je jednostavno. Koje su prepreke provedbi? Nema pitanja. Izvolite, imate e, riječ. Gospodin Van der Linde, imate riječ. Hvala lijepa na svim ovim vrlo relevantnim pitanjima. Počet ću sa zadnjim zašto e, to traje već deset godina. E, istraživanje je počelo prije deset godina. E, glavni razlog zašto se to još nije dogodilo jeste da je to dosije koji zahtjeva pristanak svih dionika. Inače to neće funkcionirati. Trebate ne samo cijeli sektor, već nekoliko sektora svi ti sektori se u cijelosti moraju složiti, a to je teško. A druga stvar, iako niko ne postavlja u pitanje društvene e, benefite e, e, projekta, svi će pobjediti, ali tko je taj svi? Tko će zaraditi? To, to je vrlo teško provesti u dobar dil za poslovni svijet. Trebamo stoga poticaje kako bismo promijenili stvari. Stoga smo razgovarali sa tolikim dionicima, razgovarali smo s industrijom. Najveća ulaganja dolaze od industrije, od opremanja vozila. Ako njih ne uključimo, to se neće dogoditi. E, Uvjereni smo da e, su oni danas uz nas. Imamo igrače iz automobilske industrije, kako e, osobnih vozila, tako i teških vozila. S nama su i e, proizvođači motora. Imamo 16 država članica koje provode to već zajedno s industrijom. I stoga mislimo da će se to ovaj puta dogoditi. Nekoliko ljudi e, se je izrazilo zabrinutost zbog GDPR-a. To je e, e, zakonodavstvo koje se provode, a delegirani akt to ne može promijeniti. U, stvarnosti komisija mora, može učiniti vrlo malo na tom području. Na onima je koji to provode i način na koji oni to provode mora, e, oni moraju osigurati da to bude u skladu sa GDPR-om. To je odgovornost e, Agencija za zaštitu podataka. Nekoliko e, su ljudi spomenuli nove tehnologije. slažemo se s tim. Možemo biti je samo otvoreni za te nove tehnologije. Delegirani akt to spominje. Ali mi ne možemo uh, odlagati. U Europi umire na cestama 26 tisuća ljudi. Dakle, brzina je važna. E, moramo naravno uzimati u obzir sve sutrašnje tehnologije. Akt predviđa da čim tehnologija e, određena bude spremna, delegirani akt će se revidirati Nećemo čekati tri ili pet godina da, to, da te tehnologije uključimo. I na kraju e, procjena učinka i na tome radimo paralelno i to će biti e, dostupno i spremno zajedno sa aktom. Nadam se da sam na sva pitanja odgovorio. E, gospodin Vin van de Kamp, zahvaljujem gospodinu van de Lindenu. kratko da e, nešto kažem o uredbi o sigurnosti i molim komisiju da to uzme u obzir. E, imamo konektivnost, kooperativne sustave i e, automatizirane sustave. Oni svi moraju biti konvergentni E, do sada se to razvijalo posebno, ali mislim da se oni moraju e, koordinirati. E, istražujemo sinergije, komisija u komunikaciji o povezanoj mobilnosti je objavila namjeru da ima jedinstvenu platformu kako bismo poželi E, požnjeli rezultate ovih sinergija. Sustavi su komplementarni, sve ih trebamo. Hvala. Hvala lijepa gospodine Van der Linde na ovoj razmjeni mišljenja. O tome ćemo razgovarati i sljedećih tjedana. Svima zahvaljujem. A sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda dragi kolege. Imamo sada razmjenu mišljenja sa glavnim direktorom e, opće glavne uprave MUV. E, e, imali smo s njim sastanak prije godinu dana u rujnu 2017. Do sada smo imali vrlo dobar dijalog sa njegovom istinom E, institucijom. Mislim da ćemo imati mnogo tema, neće to biti samo paket o za mobilnost. Hvala vam što ste opet došli u naš odbor e, da nam predstaviti prioritete komisije na svim sektorima prijevoza. To su veliki izazovi s kojima se svi suočavamo. Moramo e, to riješiti do kraja mandata to jest za osam mjeseci. A nakon vašeg e, prezentacije ću dati riječ koordinatorima, svima koji, se žele, koji žele uzeti riječ. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, draga Karima, e, uvaženi članovi. It's my great uh, Doista mi je veliko zadovoljstvo biti ovdje ponovno pred odborom eh, TRAN na ovoj današnjoj razmjeni mišljenja. I mislim eh, da smo svi shvatili da vrijeme vrlo prolazi, eh, brzo prolazi i da sada ulazimo u konačnu fazu sadašnjog saziva Europskog parlamenta i Junckerove komisije. Dakle, na početku želim naglasiti koliko osobno ja i moje osoblje cijenimo vaš e, angažman u napređenju europskih prometnih politika i na podizanju profila i e, prometa i korištenja prijevoznih sredstava tijekom ovog saziva i također vrlo cijenim našu usku suradnju. Zahvaljujući našoj odlučnosti i zalaganju uspjet ćemo ostvariti zajedničke ciljeve, a i ostvarit i ostvarili smo zajedničke rezultate. Želim zahvaliti i zastupnicima, članovima odbora TRAN na njihovom uključenju e, i davanju doprinosa važnim događanjima koje je organizirala komisija. Recimo tu podsjećam na neformalno vijeće u Talinu prošloga rujna i također na konferenciju o povezivanju Europe kada ste tražili i e, više izdvajanja sredstava za CEF u sljedećem BFO-u i također na vaše sudjelovanje na danima TNT u Ljubljani Dali ste nam izvrsnu potporu i istaknuli ste političku dimenziju našeg rada na prometu i prijevozu i na tome vam srdačno zahvaljujem. To vrijedi za mnoge članove ovoga odbora, ali naročito za predsjednicu Karimu Deli koje je dala vrlo strasven doprinos u vrlo konstruktivnom duhu kao je uvijek i dala e, ključan doprinos uspjehu ovih događanja i naše suradnje. Dakle, budući da ulazimo u konačnu fazu naše suradnje u ovom sazivu, mislim da bi bilo dobro osvrnuti se na prošlost i vidjeti što smo do sada postigli, ali ono što je još važnije, želim razmotriti predmete koji su još uvijek predmetom pregovaranja jer nam je prostalo još vrlo malo vremena kako bismo ostvarili još više zajedničkih rezultata. Dakle, promet i prevoz se suočavaju sa do sada neviđenim mogućnostima i izazovima, novim sigurnosnim prijetnjama, nedostacima sigurnosti, digitalizacijom i također odmicanjem od emisije ugljika. I sada imate priliku dati pozitivan doprinos u rješavanju ovih izazova dovršenjem rada na važnim prijedlozima koji su vama na razmatranju prije početka sljedećeg izbornog razdoblja. Evo, Dakle, želimo istaknuti na početku neke od najvećih e, rezultata. Dakle, podizanje profila prometa je bio jedan od kamena temeljaca našeg rada i uspjeh ovog pristupa je e, se odrazio u instrumentu za povezivanje Europe i također i u drugim e, fondovima koji su ušli u prijedlog dugoročnog e, programa i proračuna. Također, e, vojnom mobilnošću dajemo doprinos sektoru obrane i naš paket za mobilnost nam omogućuje da se pozabavimo također i sigurnosnim i financijskim i potrošačkim aspektima na sveobuhvatniji način. Također, u CEF-u transport je važan element. Kada je riječ o ostalim predmetima, prije nekog vremena je to prošlo, ali u svakom slučaju zahvaljujem odboru na njegovoj suradnji u jačanju paketa za transport 2015. godine i želim zahvaliti na vašoj potpori delegiranom aktu kada je riječ o programima za jačanje željeznica. Zahvaljujući zalaganju odbora TRAN e, imali smo i pozitivan e, ishod e, nove uredbe o EASI i to je doista sjaran rezultat koji smo ostvarili i uredba će uskoro stupiti na snagu za tjedan dana i želim zahvaliti parlamentu na ključnoj ulozi i također na ulaganju važnih amandmana na ove ovaj prijedloge. želim zahvaliti gospodinu Marinesku, izvjestitelju koji je dao ključan doprinos e, u postizanju uravnoteženog teksta u suradnji sa vijećem. Ova uredba će omogućiti e, sigurno zrakoplovstvo za europske građane i to je e, uravnotežen zakonodavni okvir koji uvodi također i proces za suradnju u sigurnosti i za korištenje novih tehnologija. I ovom temeljnom uredbom Europska unija može regulirati dronove bez obzira od o tome tko ih koristi i to je važan korak ka uređenju tržišnog natjecanja na regulatornoj razini. Kada je riječ o sigurnosti u prometu, znam da je to jedan od vaših prioriteta i to je jedan od prioriteta i komisije i želim vam zahvaliti na vašoj stalnoj potpori u ovom važnom području brzo usvajanje naših e, prijedloga o kvalifikaciji profesionalnih e, vozača bio je jedan od e, najvećih naših uspjeha, ali na to ću se vratiti kasnije. Trebam također spomenuti i sporazum o priznavanju profesionalnih kvalifikacija o, unutarnjoj provedbi na kraju 2017. godine. To će donijeti koristi i sektoru, olakšati mobilnost radnika i povećati privlačnost ovog sektora. I želim zahvaliti odboru TRAN na promicanju ovog e, vrlo važnog načina prijevoza koji je također u skladu sa zaštitom okoliša. Evo, to su samo neki od primjera naših važnih rezultata. Sada prelazim na ono što nam još predstoji na dolazećim mjesecima. A toga je mnogo, dakle, dugoročni proračun, započet ću s time. E, komisija i moja služba su iznijeli prijedloge za CEF od 21. do 27. da se tu brzo napreduje i odbor TRAN je već pripremio e, izvješće o tome, dakle o CEF-u 2 E, Treba ćemo brzo napredovati i također novi okvir za financiranje će se morati usvojiti do kraja ovoga saziva. Osim e, roka za podnošenje amandmana želim e, spomenuti nešto. Za razdoblje od 21. do 27. E, izvorili su 350 milijardi za ulaganja i još dodatnih 700 milijardi za e, sveobuhvatne mreže i druge potrebe u sektoru transporta. S obzirom na ova ulaganja predložili smo jačanje SF-a na 42,3 milijarde, od čega je 30 milijardi posvećeno transportu i želimo zadržati te razine proračuna i za opću omotnicu i za e, omotnicu za koheziju. Također predlažemo 6,5 milijarde eura za vojnu mobilnost putem CEFA, a to je upravo jedno područje gdje otvaramo nova poglavlja i e, u našem radu prepoznali smo da je to najbolji način eh, da provodimo i eh, civilne politike i zadovoljimo vojne potrebe. Kada je riječ o TNT, u prvoj polovici ove godine 11 eh, europskih koordinatora je zaključilo i objavilo svoje radne planove, što znači planove za devet ključnih koridora i RTMS i detaljni provedbeni plan za morske autoputeve i ti radni planovi se nadovezuju na tehničku i gospodarsku analizu i također iznose ciljeve koji će se ostvariti do 2030. godine. E, sa stjecanjem prvog četvrogodišnjeg mandata europskih koordinatora u okviru uredbe iz 2013. godine odabrano je novih tri koordinatora i sva tri kandidata su prihvaćena u tim zemljama članicama i također su uspješno prošli E, saslušanja na ovom odboru, što je preduvjet za njihovo imenovanje i sigurni smo da će ti budući e, koordinatori Veda Radicova, Jensen i Matijas Rute ispuniti svoje mandate kao i njihovi prethodnici. Kada je riječ o sef u također smo predložili nacrt uredbe za uključenje administrativnih eh, postupaka i smanjenje eh, administrativnog opterećenja u projektima TNT-a. Dakle, želimo pojednostavniti, pojasniti i smanjiti troškove i kašnjenja. Dakle, želim vam da brzo napredujete na ovom eh, putu. Dakle, imamo ukupno 23,5 milijarde eura, što je dio ukupnog ulaganja od više od 50 milijardi eura i to smo izvoli do sada. Dakle, e, imamo do sada e, usmjerenje ka e, pojačanju alternativnih vektora prijevoza i vodimo inovacije u sustave upravljanja transporta za veću interobilnost. Dakle, omotnica za CEF od 11,5 milijardi je u potpunosti iskorištena u prve tri godine VFO i to je u skladu sa našim obvezama koje smo preuzeli u 15 prihvatljivih zemalja članica. E, i također e, ćemo uskoro izvojiti potpuni proračun za to. Popis e, prihvatljivih projekata će uskoro je najaviti povjerenica Bulc i upravo pripremamo također i evaluaciju i odabir za 450 e, milijuna vrijedan paket projekata koji će se najaviti iduće godine i to e, zahtijeva također i e, priloge za natječaj u području između ostalog cestovne sigurnosti. Također imamo i e, prekogranični projekt za, za željeznice za 2019. godinu kao što ste i vi tražili. Dakle, spremni smo uskoro i podrobnije objasniti sve te inicijative u našim idućim susretima. A sada se želim osvrnuti na e, jedan od najvećih e, paketa e, koji je predložila Europska komisija, kojim se želi E, modernizirati regulatorni okvir za transport, a također to znači da smo i mi odlučni suočiti se sa izazovima koje sam spomenula prije. I ako ne dovršimo rad na ovim predmetima, propustit ćemo važnu priliku za ovaj sektor i za Europu. Kada je riječ o prvom paketu za mobilnost, znamo da još postoje različita mišljenja, no e, drago mi je što mogu vidjeti da se ostvaruje napredak u nekim predmetima i drago mi je što smo počeli pregovore sa parlamentom i vijećem o reviziji prvih direktiva i prvi sastanak trijaloga se održao 11.7. i sve ide u pravom smjeru. E, pregovori o ovom tehničkom predmetu nadam se da će se zaključiti do kraja predsjedavanja Austrije. Također mi je drago što je parlament e, izglasao izvješće o e, vozilima u najma, ali žao mi je što vijeće nije uspjelo usvojiti opće stajalište. Želim zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u ovim e, pregovorima, no e, nažalost e, ne vidim da je došlo do nekih razmimilaženja u mišljenjima o ovom predmetu između vijeća i parlamenta. Također želim zahvaliti svim izvjestiteljima odbora TRAN, gospodinu Saliniju za ETS, gospođi Montero za vozila u najmu i gospođi Revo i gospođi Krun za oporezivanje teških vozila i izvjestitelj za e, kabotažu i za e, vrijeme za odmor vozača. Žao nam je što je e, plenarna 4. srpnja odbacila izvješće o predlozima koji se odnose na socijalna pitanja i unutarnje tržište. Mislim da je to propuštena prilika i još uvijek imamo zakonodavnu neosklađenost i pravnu nesigurnost u ovom e, području jer e, ovisimo o nacionalnim pravilima koja ne osiguravaju e, jednake uvjete za sve za sva poduzeća koja se bave prijevozom, niti ne pružaju jednaku zaštitu vozačima. Sadašnje stanje zapravo nije održivo i jedna, to je jedna situacija u kojima su svi gubitnici. Dakle, sada se trebamo suočiti sa najtežim predmetima, dakle kabotažom, upućivanjem radnika i tahografom između ostalih i siguran sam da možemo postići sporazum o tome ako Europski parlament i vijeće budu otvoreni za različite pristupe. Evo, komisija će se za to pobrinuti. E, vi, odbor TRAN, ste u mogućnosti znači kompromis i to se može učiniti e, ako se usredotočite na europske interese i ako potražite rješenja za transport i za vozače u Europi. Otvorena pitanja su jasna. Dakle, e, kabotaža, odmaranje, tahograf e, i e, vozači. Dakle, moramo postići odgovarajuće kompromise za sva ova pitanja. zapravo, niti jedna zemlja članica ili dionik neće dobiti sve ono što žele i to niti ne mogu, to je ključ svakih pregovora, ali siguran sam da ćemo zajednički doći do uravnoteženog rješenja koje će biti daleko bolje za sektor i radnike u njemu od sadašnjeg stanja stvari. E, nadamo se da će e, Austrijsko predsjedništvo završiti rad na ovim otvorenim pitanjima kako bismo započeli e, trijalog i također tražimo fleksibilnost u iznalaženju rješenja koja će poboljšati stanje u cestovnom prijevozu i za sve one koji rade u tom sektoru. Digimove je na vašem raspolaganju, stajat će na vašem raspolaganju stalno kada je riječ o traženju rješenja. Paket za mobilnost 2 pohvaljujem izvrstan rad gospođe Juto u direktivi za kombinirani transport i također pozdravljam pozitivan glas u e, odboru Trani. Nadam se da će odbor e, uspjeti e, postići dogovor u trajanju ovog predsjedništva. Neke stranke ne žele da se ne napreduje po tome pitanju dok se ne dogovorimo o paketu za ceste, no nadam se da ćemo uskoro pristupiti trijalogu čim vijeće usvoji zajednički pristup. Također želimo E, rješenje koje neće biti slabije od onoga koje je sada i to svakako nije rješenje koje možemo prihvatiti i to ćemo E, temu mi se suprostaviti na vijeću. Također imamo drugi paket e, za mobilnost i e, direktivu o čistim vozilima što će pomoći u smanjenju emisija. Također pozdravljam mišljenje odbora TRAN ovom predmetu. Sada se moramo osigurati da se revidirana direktiva usvoji u ovom sazivu. I na kraju želim spomenuti pitanje pristupa e, tržištu e, autoprijevoznika, odnosno autobusa. Evo, e, pozdravljamo taj prijedlog, a sada vidimo da nam treba i to da nam vijeće izađe u susret. Zatim paket broj 3 za mobilnost. Dakle, trebamo mobilnost koja je sigurna, čista i učinkovita za sve korisnike. Prvo područje, cestovna sigurnost je visoko na popisu prioriteta i to iz dobrog razloga. Unatoč ogromnom napretku u posljednjih nekoliko desetljeća, još uvijek prošle godine više od 25.000 tisuća ljudi izgubilo je živote na europskim cestama, dakle, ja e, više, šest puta više ih je ostalo teško ozlijeđeno. Dakle, želimo tu ostvariti napredak, a također e, sam svjestan da vi tome dajete svoj stalan doprinos. Imamo dva zakonodavna prijedloga koji se tiču infrastrukture i vozila. Dakle, predlažemo e, uvođenje novih e, sigurnosnih tehnologija e, u, pomoći u vožnji i to će se obvezno uvesti u sva nova vozila i svi sudionici u prometu, naročito oni najranjiviji, moraju imati koristi od tih novih tehnologija jer još uvijek mnogi stradavaju ili bivaju ozlijeđeni u cestovnom prometu upravo zbog nedostatka takvih tehnologija. Također predlažemo poboljšanje pravila kada je riječ o upravljanju cestovnom infrastrukturom. Želimo e, to primijeniti samo, ne samo na TNT, nego i na druge glavne ceste i želimo uvesti novi e, postupak za mapiranje nesreća na cestovnoj mreži. To je jedan e, predmet koji je išao također na određeno suprotstavljanje u vijeću. No, oba prijedloga su važna za poboljšanje cestovne sigurnosti i računam na vašu potporu u zadržavanju visoke razine ambicija i na e, dovođenje e, pregovora do kraja. Kada je riječ o našem prijedlogu dimenzija vozila, također razmatramo i mogućnost uvođenja e, duljih e, kabina za vozače koje su sigurnije za korisnika, a također pružaju bolji pregled i veću udobnost e, vozačima, osim toga sve aerodinamičnije. Imamo također i digitalne prijedloge u trećem paketu za mobilnost, dakle za uspostavljanje eh, jedinstvenog sustava za eh, pomorstvo i eh, to su sve prijedlozi koji su međusobno uskladivi i to će smanjiti administrativno opterećenje i omogućiti digitalnu komunikaciju u svim fazama logistike u Europskoj uniji, a to je također trenutak da se smanji papirologija i da se iskoristi u potpunosti postojeća digitalna tehnologija i ponekad moramo malo izaći van eh, granica i također i razbiti rutinu koju se koriste neki igrači. Također imamo i E, proces e, takozvanog streamlininga administrativnih postupaka. Dakle, pozivam parlamenta u svoj taj prijedlog kako možemo pokrenuti e, trijalog i kako, kako bi se rad na ovom predmetu završio tijekom ovog saziva. Evo, spomenut ću samo još neke otvorene predmete. U zrakoplovstvu ostvarili smo dobar e, napredak e, u prijedlogu za e, podvezivost i tržišno natjecanje u međunarodnom zrakoplovstvu i hvala gospodinu Telički izvjestitelju i drago mi je što je započet trijalog. Usvajanje ove nove uredbe je prioritet komisije i to je od ključne važnosti da dobijemo uredbu koja će biti učinkovita djelotvorna i koja će nam omogućiti korištenje više instrumenta nego što nam je moguće danas. Također pozivam eh, vas eh, da izvršite pritisak na vijeće kako bi se postigao sporazum do kraja godine. Također, kada je riječ o sveobuhvatnom eh, zrakoplovnom sporazumu sa trećim stranama, također smo ostvarili dobar napredak i nadam se da ćemo zaključiti rad na tome u skoroj budućnosti. Potpisivanje svih sporazuma ovisi o rješavanju pitanja definicije europskog teritorija i to je posljednje otvoreno pitanje u nizu pregovora i u tom kontekstu želim istaknuti sporazum između Europske unije i Ukrajine koji e, nije potpisan već pet godina, što je vrlo nezgodno i svakako neprihvatljivo. Kada je riječ o tehničkim amandmanima e, na uredbu, znamo da je već trajno usvojio svoje izvješće, a Austrijsko predsjedništvo je započelo se e, razmatranje 13.7. Također, nadam se da će trijalog o tome započeti na jesen. Kada je riječ e, o regulatornom stajališu, e, predmet SEC 2 je i dalje blokiran, iako glavni aspekt i dalje ostaje na snazi. Mi podržavamo napore parlamenta koje predvodi gospodin Marinescu u tom smislu. Austrijsko predsjedništvo također Eh, eh, o ishodu ovog eh, predmeta tijekom austrijskog predsjedništva vidjet ćemo hoće li to i rumunjsko predsjedništvo preuzeti. Kada je riječ o pravu sudionika u željezničkom prometu, E, drago mi je da je to ostvaren dobar napredak e, i da je u prijedlogu uredbe stvorena ravnoteža između e, realnosti i ambicija. No, imamo također i neka postupna pravila za deregulaciju i zato je komisija predložila preinaku kako bi se postigla pojednostavljeni pristup ako budemo razgovarali o daljnjim pitanjima, onda će to produljiti pregovore i ne smijemo e, zaboraviti da je cilj prijanake poboljšati prava i osigurati ravnotežu između boljih e, prava putnika i e, drugih potreba željezničkog sektora. Tu je ključna potpora parlamenta u cilju bolje mobilnosti putnika i kvalitete života i to treba osigurati također jednake uvjete za europska poduzeća i to će povećati privlačnost željezničkog sektora i osigurati također i održive ekonomske i socijalne rezultate. Komisija se nada da će se uskoro usvojiti ovaj predmet. Zatim, prihvatne strukture u lukama, dakle, sada se ostvaruje napredak u parlamentu i nastavljam računati na vašu potporu u ovom predmetu kojim se nastoji također riješiti problem otpada s brodova u svjetlu međunarodnog okvira i također pozivam vas da podržite potreće primjene e, direktive e, koja je namijenjena da se e, zapravo e, otpad iskrcava u prihvatne infrastrukture luka. I želim e, pohvaliti izvjestiteljicu gospođu Meinsner, i istaknuti da komisija želi da se u parlamentu ovo izvješće usvoji što prije kako bismo mogli započeti sa trijalogom na jesen. I nadam se da će se postići početkom iduće godine sporazum između suzakonodavaca. I na kraju mislim da moram spomenuti i Brexit to je neizbježno jer je to, kao što znate, složeno pitanje. Dakle, e, Brexit bi mogao ozbiljno omesti e, sektor e, prijevoza i prometa, naročito ako se ne dođe do sporazuma sa Ujedinjenom kraljevinom. Komisija je izvijestila Europski parlament, zemlje članice, dionike i općenito javnost o učinku Brexita na različite načine prijevoza pripremati se za e, mogući ishod Brexita je u ključne važnosti i stalno ističemo da je priprema također u nadležnosti Europske unije nacionalnih vlasti, ali i dionika. U lipnju komisija je usvojila dva zakonodavna prijedloga o pripremi koja se tiče e, ključnih e, mreža TNT koridora i pomorskog prijevoza i nadam se da će parlament i vijeće usvojiti te mjere prije nego što dođe do povlačenja Ujedinjene kraljevine. Mi ćemo i dalje, nadalje nastaviti razmatrati sve moguće scenarije Brexita, ali to će ovisiti o napretku pregovora. Na kraju, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, hvala vam na tome što ste me pozvali danas na odbor trane, na vašoj stalnoj potpori u ove četiri godine. E, kako se približavamo kraju saziva i parlamenta i komisije, vrijeme je da odamo priznanje e, o izvrsnoj suradnji između odbora TRAN i komisije. Dakle, trebamo zadržati i pojačati ovu usku suradnju u nadolazećim mjesecima, naročito kada je riječ o financiranju transporta i paketu za mobilnost. E, ja ću sada rado saslušati vaše komentare i pitanja i nastojat ću odgovoriti na vaša pitanja e, što potpunije u preostalom i vremenu, a nadam se da će moji kolege to pribilježiti. Ako ne budem u mogućnosti zaobuhvatno odgovoriti na vaša pitanja, odgovorit ćemo vam e, na njih napismeno. Hvala vam. Merci, Hvala lijepa gospodine Hololaj za ovaj izvještaj prije početka diskusije pozdravljam goste, e, gospodina i prijatelja Dominika Krika. Imamo 18 e, gostiju od francuskih željeznica. Evo, dignite se da vas vidimo. Mislili ste se sakriti, ali nije vam uspjelo. E, dobrodošli u svakom slu. Gospodin Hololej, prije no što počnemo naš e, razgovor, imamo malo vremena, a bit ćemo skupa još samo osam mjeseci. Želim vam zahvaliti za nešto što mi je dobro došlo ovog ljeta. E, jedan ministar unutarnjih poslova E, čuli smo, kad smo čuli za tragediju mosta u Dženovi, on je to, e, e, taj ministar je rekao da je to zbog Europe, Evropske unije. Taj, ta se drama, tragedija nije dogodila zbog europske unije. To E, zbog toga što nije napravljen e, politički izbor dati prioritet e, sigurnosti i infrastrukture i to ne posljednje godine već 10 godina, 20 godina ulaganja koja služe sigurnosti naših sugrađana koje se, a to, kad se to ne vrši i ne provodi to onda dovodi do tragedije Zahvaljujem komisije što je e, na vrijeme e, reagirala. Jer ako se sve prebacuje e, na Europsku uniju sva krivnja, onda nećemo s projektom Europa napredovati. Druga stvar za koju sam vam htjela zahvaliti, jer mi to leži na srcu, ove konzultacije s građanima o promjeni vremena to je uspjeh, to je najveća manifestacija savjetovanja s građanima. To još nismo eh, još vidjeli u Europi. U dva, tri tjedna imali smo milijune građana koji su odgovorili. Evo, gospodin Juncker je rekao, služat ćemo građane. Evo, to treba raditi s Europom. Trebamo se savjati s građanima kako bismo ih približili našem radu, onome što ovdje radimo, recimo u odboru TRAN. I zahvaljujem vam i na tome. Zahvaljujem na toj inicijativi. A sada ću odmah dati e, riječ e, našim članovima. Naprem, Najprije gospodin Van de Kamp imate e, samo tri e, minute, ali to je za vas e, dovoljno, vi ste efikasni. Hvala lijepa predsjednice. Ja sam upravo pomislio da, da ćemo sada ovdje piti šampanjac kad sam saslušao gospodina e, Hololoja, onda e, se čini kao da smo jedan od najuspješnijih odbora na svijetu i kao da će se naša prijevozna politika e, iz temelja promijeniti. Ali nemamo toliko E, sada kao ljudi u evropskom mjehuru moramo uvijek paziti na to da se ne pravi, previše hvalimo. Ne smijemo se previše hvaliti jer e, e, svijet ne postupa uvijek s nama u rukavicama kao što smo to upravo čuli od gospodina Hololaja. E, e, nešto smo čuli i o vijeću, e, slažem se s tim. Komisija i parlament se brzo slože, ali vijeće onda koči stvari. Imam sljedeća pitanja. Htio bih ne, ne bih htio kvariti igru ovdje, ali E, niste li mogli e, pakete za mobilnost 2 i 3 e, brže predložiti? Trebali ste četiri godine da ova dva paketa zatvorite. Mislim da smo to mogli brže obaviti. A na, sada nešto o CEF-u. Mm, uvijek se veselimo CEF-u, ali imamo manje sredstava što bismo trebali govori se o cijenama, fiksnim cijenama i tako dalje, ali mi imamo premalo sredstava. CEF je e, priča o uspjehu Evropske unije. Kako na to reagirate, gospodine Holola? Imamo još e, jedan sve veći izazov, a to je održivost prometa. Gospodin Ho Hololaj je e, zagovornog zračnog prometa Eh, kako ide suradnja između ICAO-a i Europske unije što se tiče emisija. Ja, isto tako suradnja sa eh, IMO-om kod eh, morskih emisija. Sve su to teme koje će biti važne u sljedećih nekoliko mjeseci. Onda imamo paket za mobilnost jedan. E, mi ćemo e, o tome govoriti sa nacionalnim dužnosnicima. Jesmo li se svi opremili za to? Jesmo li svi spremni za taj paket, e, mobil, paket za mobilnost broj 1? Mm, mi ćemo o tome opet glasati na plenarki u studenom. E, biti će teško, ali to ne smijemo odustati jer e, je to jako važno. Hvala lijepa, gospodine Van Kamp. Imate tri minute. E, dobro jutro, dobar dan. Hvala lijepa na izlaganju. Imam tri pitanja. Jedna tema je što je za mene jako važno infrastruktura koju moramo izgraditi u budućnosti, naročito e, s obzirom na alternativa na goriva. E, dakle, e, LNG, vodik i tako dalje. Ove transformacije koje će biti odlučujeće za smanjenje emisija CO2 time se bavite kao komisija E, zahvaljujem, e, tome ste e, dodijelili 8 milijardi eura, 800 milijuna eura, ali to je samo kap u moru. To nije dovoljno. Stoga smo mi zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni u mojem izvještaju na vlastitu inicijativu govorili o tome kako to možemo riješiti trebamo 2,5 e, milijardi eura iz proračuna. Mislim da je to moguće. E, to e, nam je potrebno i to je moguće dobiti. Kako gledate na to? Na, tu, na to dodjeljivanje više novca za infrastrukturu. Predsjednik Juncker je E, objavio da će odgovoriti na želje 4 milijuna građana koji su e, sudjelovali u konzultacijama na internetu. E, to je odlično. Nisam očekivao da će se toliko ljudi javiti. tako moramo i dalje radi. Kako će komisija u sljedećim mjesecima i godinama se baviti time? Hoćemo li imati kakav zakon o tome? E, zadnje pitanje, zrakoplovstvo. Pred e, nekoliko mjeseci nam je e, povjerenica Bulc obećala da će se baviti socijalnom dimenzijom zrakoplovstva. To je bila strategija o zrakoplovcu iz 2014. Međutim, o tome nismo više ništa čuli E, e, komisija je naručila e, jednu studiju o radnim uvjetima osoblja u zrakoplovstvu. To je samo vrh ledenjaka. kakvu političku poruku možemo očekivati iz vašeg doma? Socijalni dumping i sav ovaj kaos u zrakoplovstvu zrakoplovstvu. Gospodin Mervestar, imate riječ. Hvala. E, dopustite mi da vam zahvalim na vrlo iscrpnim povratnim informacijama vezano uz e, pozitivne aspekte našeg rada, ali isto tako i za one stvari koje su tek pred nama kao što je paket mobilnosti. Mislim da kada postoji dobra volja, postoji i način da se postigne cilj. Osobno neću biti ovdje po završetku ovoga e, zastupničkog mandata. Ja sam e, zadovoljna načinom na koji smo do sada surađivali s komisijom i želim također e, podržati ono što je rekao Vin van de Kamp vezano uz CEF. Kada je riječ o proračunu kohezijskim e, sredstvima e, za sljedeće razdoblje, mislim da je sasvim ispravno da se odbor za promet potrudi da ima sredstva koja su potrebna kada govorimo o zaštiti okoliša, ako imamo dobru infrastrukturu, to može riješiti neke probleme, primjerice kao što je zagađenje zraka ili neke druge probleme. E, htio bih e, se sada osvrnuti na jednu od svojih omiljenih tema, a to je zrakoplovstvo. Kao što vam je poznato, u pravu ste. Ako sada pogledamo ovu reviziju, želim samo spomenuti da smo mi imali zakonodavstvo u području dronova, odnosno bespilotnih letilica. Ja sam bila izvjestiteljica za to. Međutim, ono što me brine jest uredba 261 e, i ono stoji. Mi možemo e, se izvlačiti na činjenicu da u vijeću nije postala politička volja za time i pretpostavljam da će komisija izraditi smjernice. Međutim, ono što je poznato jest da postoje različiti različite pravne situacije u državama članicama i to je dovelo do e, situacije koju vlada zbrka. Ovo ljeto je došlo do određenih problema u zračnom prometu. Ne želim sada kritizirati pojedine zemlje, Međutim, znamo e, odakle dolaze problemi. U Francuskoj su se problemi pojavljali svakoga tjedna i to je uistinu izazvalo velike poremećaje u prometu. Nije na nama da se bavimo kolektivnim pregovaranjem u pojedinim e, tvrtkama, ali moramo voditi računa o pravima potrošača. Da kako tu su i prava radnika, ali postoji i odgovornosti prema potrošačima, a ti poremećaji u prometu su bili uistinu veliki, što je izazvalo i velike troškove i mislim da je to e, da su takvi problemi u tim razmjerima neprihvatljivi. Zato mora postojati politička volja da se uhvatimo u koštac s tim pitanjima. Znamo da su države članice odgovorne za uspostavu infrastrukture, treba nam više zračnih pista, treba nam adekvatna infrastruktura i e, to je sigurno u nadležnosti država članica. Hvala vam. Hvala vam. Dopustite predsjednice samo da još jedan put zahvalim i vjerujem da će se pronaći put prema naprijed do kraja ovoga zastupničkog termina. Gospodin Telička, izvolite. Hvala. E, prije svega ja želim također zahvaliti na vrlo iscrpnom pregledu situacije. E, ja se u velikoj mjeri slažem s njegovim prikazom stanja. Mislim da je vrlo relevantno o što je ravnatelj opće uprave rekao vezano uz promičbu prometa. Mislim da mi to mi na tome već uspješno radili do sada u ovome odboru. Dana je pozitivna ocjena, ali e, kao što smo čuli, javnost je ne dijeli nužno s nama i bez obzira na sjajnu kvalitetu koordinatora u mreži TNT, moram priznati da mi je ponekad teško shvatiti koliko smo točno napredovali, e, tako da razumijem i ovo za javnost, zato nam trebaju mjerljivi E, indikatori, bolja komunikacija i Henrik mislim da će se složiti sa mnom da, mi, da smo mi u e, centralnoj i istočnoj Europi osjetljiviji na određene formulacije jer ne to podsjeća na propagandu promičbu prije 89. godine. Dakle, mislim da moramo mijenjati ne samo način rada, nego i način komunikacije. Što se tiče CEFA, moram reći da imam e, dosta vjere u CEF, ne samo što se tiče iznosa. I uistinu se radujem govoru Jean-Claude Junckera o stanju u Europskoj uniji. Mislim da je konačno shvatio koliko je promet važan u među politikama Europske unije i čini mi se da je tu nedostaje snažnija promičba jednog aspekta koji je izuzetno važan i za poticanje gospodarskog rasta i za građane. Što se tiče samih dosija vezano uz e, paket za mobilnost, e, da, slažem se da smo 4. srpnja propustili priliku. Mi želimo e, odraditi taj korak prema naprijed, ali ne pod svaku cijenu i komisija mora shvatiti da umjesto lošeg zakonodavstva e, što je možda bolje od toga da nemamo nikakvo zakonodavstvo jer u tom slučaju će države članice unilateralno donijeti svoje propise. Mislim da moramo ipak uložiti više napora u to. E, htio bih još iznijeti samo tri završne primjedbe. Uistinu bi mi bilo drago kada bismo na kraju ovoga saziva komisije dobili jedan politički dokument o pitanjima kao što je integrirano izdavanje karata, tako da se shvati da smo tu trebali odraditi više i ostvariti veći napredak. Uistinu e, mi nedostaje e, nedostaju neke prilike u pojedinim političkim dokumentima. Što se tiče indeksa povezanosti, e, tu se zapravo želim spomenuti sastanak u Talinu o TNT-u. To je možda jedno manje bitno pitanje, ali mislim da je važno za svaki instrument prometne politike i mislim da to trebamo ažurirati. Što se tiče Brexita, znam da je za to zadužen Michel Barnier i da se tu ulažu veliki napori, no kada smo razgovarali s njime i nekim e, službenicima iz radnih skupina, nije bilo sasvim jasno, dakle, bilo bi dobro da mi odradimo jednu analizu zakonodavstva e, neovisno o tome. Hvala, gospodine Telička. Vidim da e, ste vrlo žustri u raspravi, do te mjere da ste prekoračili zadane tri minute. Dobro. E, nastavljamo. Gospodin Dalunde, izvolite. Hvala. Zahvaljujem također ravnatelju opće uprave što je došao na sastanak da odgovori na naša pitanja. Klimatska kriza podrazumijeva da se stvari moraju mijenjati. Ne možemo samo putovati zrakoplovnom i trebalo bi se možda češće putovati vlakom. Ali i u ekonomskom smislu je lakše letiti nego uzeti vlak. lakše je rezervirati kartu. Skyscanner i druge platforme dakle, omogućuju rezervaciju karata. Međutim, ako želite rezervirati kartu za vlak, e, u slučaju da vaše putovanje podrazumijeva prelazak više granica, za to će vam biti potrebno duže vrijeme, posebno ako morate mijenjati vlakove. Jedan od načina da se ljude pridobije da više putuju vlakom bio bi kvalitetan sustav za rezervaciju karata. Međutim, za to je potrebna politička inicijativa. Željezničke tvrtke e, funkcioniraju kao monopoli i nisu spremne na suradnju s drugima. Na primjer, željezničke tvrtke bi mogle otvoriti e, svoje baze podataka drugima, što znači da bi mogle postojati web stranice koje prodaju karte za putovanje po Europi. Na taj način bi korisnici mogli uspoređivati ponude. E, nema razloga da situacija bude različita za vlakove u odnosu na zrakoplove. Hvala gospođa Mato, hvala direktoru na dolasku. Imam nekoliko glavnih napomena. Prva se tiče CEF-a i fondova za Južnu Europu. Dakle, Vidimo da je izdvajanje takvih sredstava sve važnije za eh, Južnu Europu, a naročito u svijetlu sigurnosti europskih građana. No, novac nikad nije dovoljan, a CEF eh, se temelji sve više na konkurentnosti i na nekim prioritetima za određene koridore, zbog čega zemlje članice poput Italije moraju donijeti odluke koje daju prednost određenim dijelovima središnje mreže za razliku od drugih. Dakle, kako bismo financirali e, vlakove visoke brzine na Brenneru, odlučili smo ne financirati nikakve projekte za jug Italije i financirati mrežu ne sredstvima. Ne smatrate li da postoji ista opasnost u sljedećem programskom razdoblju i da bi ovakav prijedlog CEF-a mogao dati prednost središnjoj i istočnoj Europi, a e, time zanemariti periferna područja, naročito juge Europe? Znamo da je riječ o, nacionalnim odlukama, ali ne bismo htjeli da Italija bude prisiljena još jednom e, koristiti sredstva iz socijalnog fonda kako bi financirala infrastrukturu na jugu Italije, budući da e, postoji ta tri usmjerenja u CEF-u, dakle kohezija, socijalni fond i vojna pitanja. I kada je riječ o jedinstvenom europskom nebu, svi smo e, svjesni toga da je u sva četiri e, glavna cilja, to daleko od ostvarenja i kako bi e, se stavilo naglasak na učinkovitost zapravo se smanjuju ekonomije razmjera. Dakle, ja se tu naročito svrćem na zatvaranje e, kontrolnih tornjeva u Padovi u Brindiziju. Ne smatrate li međutim da bi ostvarenje jedinstvenog europskog neba zahtjevalo daljnja promišljanja i reviziju prije usvajanja sljedećih planova i programa? Ne smatrate li da bi e, mogla postojati opasnost od umanjenja sigurnosti i e, da bi trebalo možda ubrzati stupanje na snagu sljedećeg referendnog razdoblja. I kada je riječ o osoblju u zrakoplovstvu i u zrakoplovnom sektoru. Što znači e, i što mislite o atipičnom zapošljavanju i kakvi su to oblici i koji bi se mogli pojaviti? I zatim na kraju paket za mobilnost. Mnogo smo radili u posljednjih e, nekoliko mjeseci kako bismo riješili problem e, cestovnog prometa, naročito mislim na socijalni dumping i regularnu kabotažu. Dakle, to je pravi pravcati dumping u okviru kojega rade svi vozači u Europi. Mislim da trebamo uložiti dodatne napore za postizanje rješenja. Za nas bi bilo optimalno rješenje koje je nudio odbor za zapošljavanje, dakle više kontrole i e, jasnija pravila korištenje potrebnih tehnologija i tu mislim na pametne tahografe i e, pilot projekt GNSS. Mislim da bi parlament trebao predvladati, nadvladati e, predizborne podjele i raditi na korist ovoga sektora. Hvala. Hvala vam gospođo Damato na ovom doprinosu. Sada ću ponovno dati riječ gospodinu Holeleju e, da odgovori na pitanja naših koordinatora. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam lijepo, predsjednice. E, zahvaljujem također svim koordinatorima na iznesenim komentarima i postavljenim pitanjima. Ja ću nastojati odgovoriti e, u skladu sa svojom mogućnostima, no na samom početku želim e, iznijeti komentar na o što ste vi rekli, predsjednice. Zahvaljujem vam na ljubaznim riječima. Mi smo također primijetili tijekom ljeta da je došlo do nekih e, tragedija kao što je e, ovaj most u Dženovi i tu je bilo mnogo kompleksnih čimbenika koji su doprinijeli toj tragediji, ali Evropska unija nije bila među njima. Naprotiv, mi smo od, oduvijek bili dio rješenja, a ne dio problema. Tako da vam zahvaljujem predsjednice na tom komentaru. Vjerojatno se sjećate da kada smo pokrenuli konzultacije, bilo je nekih problema sa informatičkim sustavom zato što nismo očekivali da ćemo dobiti tako velik broj odgovora u prvim danima. Nakon toga smo uspjeli dakle da sustav proradi i dobili smo 4,6 milijuna odgovora što je mnogo više nego kod prethodnih javnih konsultacija što ukazuje na veliki interes, interes koji evropski građani polažu eh, kada je riječ o tom pitanju. I oni žele vidjeti e, i ishod tog e, doprinosa. Dakle, e, ne radi se samo o tome da im zahvalimo na njihovom doprinosu. Sada moramo ući u sljedeću fazu i tu ću odgovoriti na pitanje gospodina Ertuga. On je postavio pitanje vezano uz ljetno vrijeme. Sada je evidentno i povjerenica Bulc i predsjednik Juncker su vrlo jasno rekli koji će biti sljedeći koraci. Na tome se razgovaralo i na seminaru kolegija povjerenika i Juncker je rekao da ćemo revidirati e, sadašnju situaciju. Mi na tome sada radimo, analiziramo situaciju i namjeravamo rezultate objaviti u predstojećim tjednima. Dakle, hoće li, e, hoćemo li to odlučiti u postupku suodlučivanja? Odgovor na to pitanje je potvrdan. Komisija će iznijeti prijedlog e, i imajući u vidu e, reakcije građana mi ćemo ukinuti dakle to prebacivanje sa zimskog na ljetno računanje vremena, ali u duhu subsidijarnosti i prepuštajući neke stvari državama članicama, e, države članice će se opredijeliti za to koje e, računanje vremena žele zadržati. No, odgovor bi bio da mi ćemo imati vrlo jasnu analizu od dakle prikupljenih e, mišljenja tijekom javnih konzultacija i mi bismo htjeli da ovaj parlament ima priliku da da svoju ocjenu, jer ako se bude dugo čekalo, onda to neće biti ovaj saziv parlamenta i na vama je da odlučite e, dakle, koji će biti ishod tog procesa za europske građane. Samo jedan, e, jedna ispravka. E, ako se, naime, ova promjena, odnosno ukidanje promjene računanja vremena je zahvaljujući našem odboru. Dakle, to je upravo do toga je došlo zahvaljujući radu odbora za promet. Mi smo donijeli jednu rezoluciju i mi smo uspjeli e, to postići da imamo većinu. Dakle, htjela bih samo naglasiti da je to bila pobjeda odbora za promet. Da, u potpunosti ste u pravu ali moram priznati da me obeshrabio gospodin Vin van den Kamp da ne govorim prepozitivno u odnosu na rad odbora, tako da to nisam spomenuo u ovom kontekstu, ali sasvim ste u pravu, vaš je odbor imao vrlo važnu ulogu u tome da se komisiju potakne na tu inicijativu. Gospodine Vin van de Kamp, vjerujem da bismo trebali razgovarati i o uspjesima, a ne samo o svemu onome što je pred nama i o aspektima o kojima nismo polučili rezultate. E, znam da ste vi vrlo skromni i međutim ja sam po prirodi optimist i ja uvijek čašu vidim kao napola punu. I zato smatram da je mnogo toga postignuto i trebamo podsjećati na to. I mislim da je to vrlo e, pozitivan E, segment našeg rada i na tome smo radili zajedno sa vašim odborom. Vi ste spomenuli paket za mobilnost 2 i 3. Jesmo li to mogli odraditi brže? Naravno da jesmo, no istovremeno smo morali voditi računa o kvaliteti propisa, o načelu boljeg zakonodavstva. Za to je potrebno vrijeme. Ako želimo inicirati neki zakonski prijedlog, moramo biti sigurni da će mm, biti na odgovarajućoj razini što se tiče kvalitete. Dakle, uvijek je ta dilema e, ići brže ili e, raditi kvalitetnije. Da, uvijek e, se stvari mogu odraditi bolje i brže, ali što se tiče samoga prijedloga, nadam se da će opravdati to duže vrijeme koje je bilo potrebno prije nego što se iznese. Što se tiče CEFA, mislim da je to jedan sjajan instrument Ovaj odbor e, se od početka snažno zalagao e, za CEF i vaše sudjelovanje u raznim događanjima gdje se razgovaralo o budućnosti CEF-a svakako je značajno doprinjelo činjenici da smo dobili tako kvalitetan prijedlog. Da, uvijek e, može biti više novca. Tko ne bi htio imati više novca, ali shvaćamo isto tako i to u kontekstu MFF-a mi smo sada u situaciji kada zapravo raspolažemo manjom količinom novca ukupno gledano i većina proračunskih linija je smanjena, a istovremeno nije bilo nikakvih rezova kada je riječ o CEF-u. E, ja ne mislim da mi imamo više novca, ali nećemo imati niti manje sredstava. I tu nije kraj, budući da se pregovori o višegodišnjem financijskom okviru još nisu završili, parlament i vijeće će zajedno raspravljati o konačnom ishodu MFF-a. Ja sam uvjeren da ćete se vi zalagati za e, to da budemo ambiciozni u pogledu CEFA. Spomenuo sam e, nekoliko stotina e, milijuna samo za glavnu mrežu ali moramo biti svjesni i svih novih izazova koji stoje pred Europom, kao što su migracije, zaštita na granici i slično. Dakle, i za tu svrhu je potrebno izdvojiti proračunska sredstva i zato treba pronaći pravu mjeru, a znam da vaš odbor želi da promet pužde visoko na ljestvici prioriteta. Naša komisija zajedno sa povjerenicom Bulc odovijek je naglašavala važnost dekarbonizacije prometa. Znamo da se u prometnom sektoru da su dakle vrlo velike emisije CO2, tako da je potrebno poduzeti snažne mjere. Mi smo predložili različite e, projekte i mislim da smo time pokazali da se ozbiljno bavimo tom temom. Borba protiv klimatskih promjena ne može se odvijati na regionalnoj razini, ona mora biti e, mora postojati na svjetskoj razini, zato moramo u čitav proces uključiti globalne partnere. E, u tom kontekstu smo u sklopu IKO-a i IMO-a razgovarali E, i vodili smo dakle razgovore koji su bili od ključne važnosti. Prije dvije godine sam e, imao čast predstaviti ishod pregovora u IKO ovom odboru. Mi smo tada postigli prvi sektorski sporazum o smanjivanju emisija u zrakoplovstvu. Da, mi smo tako uspostavili okvir, e, da kako, na tome se i dalje radi. Imamo pozitivne i ohrabrujuće rezultate sa sastanka u IKO u lipnju. Mislim da se krećemo prema jednom e, svjetskom e, sustavu i to je ambiciozno. Međutim, još je važnije da se pridobije što veći broj zemalja da sudjeluju u tom sustavu. Trenutno ih ima 75, čini mi se. Mogu provjeriti točnu brojku iz e, materijala. No, mislim da možemo postići i više. Mi radimo na izgradnji kapaciteta u zemljama u razvoju, tako da i njih pridobijemo. E, prema tome, e, čitav taj proces nije završio, ali čini mi se da idemo u pravom smjeru. I e, komisija je na vijeću i kao dala značajan doprinos prije glasovanja u lipnju i mi ćemo nastaviti raditi na isti način i sada na jesen. Što se tiče IMO-a, suprotno svim očekivanjima, u travnju sam bio na odboru za zaštitu pomorskog okoliša i također smo uspjeli postići ambiciozan plan za ograničavanje emisija u pomorskom sektoru. Da kako sada to treba sve pretočiti u praksu, da kako bitni su detalji i e, bitno je vidjeti na koji način se može postići to smanjenje, predviđeno smanjenje emisija do 2050. godine. Uz blagoslov ovoga odbora mi smo radili na tome da se sklope ti međunarodni sporazumi i komisija mora nastaviti raditi u tom smjeru. To je jedini način da se postigne napredak na svjetskoj razini i mi ćemo raditi na tome. Zatim e, imali smo jedno pitanje o prometu s niskim razinama ugljika. Vjerujem da je za to potrebno izdvojiti više sredstava. Ne tako davno organizirali smo jednu raspravu o tome kako dodatno povećati korištenje alternativnog goriva. E, infrastruktura je od ključne važnosti za vodik, za LNG i tako dalje. Za to su da kako potrebne investicije. Imamo i direktivu o infrastrukturi za alternativna goriva. Moramo se pobrinuti da se ona provodi jer kada zatražimo država članica da ulože u dakle e, punionice i u infrastrukturu za vodik, e, moramo o tome voditi računa. Da, zatim treba vidjeti kakvi su nam još e, alati potrebni. Imali smo e, također prijedlog fonda za čistu mobilnost. Znam da ste vi aktivno radili na tome. I na posljednjoj raspravi odbora kada se razgovaralo o amandmanima na vaše e, izvješće na vlastitu inicijativu, bilo je jasno da se još ne zna kakva će odluka biti donesena u vezi s tim fondom, no mislim da možemo o tome razgovarati nešto što bi moglo u buduće pomoći brži prelazak, e, odnosno brže dolaze, dolaženje do rješenja. Gospođo Foster, hvala i vama na komentarima i hvala na suradnji. Znam da ćete vi još e, neko vrijeme biti ovdje e, i da nakon toga odlazite, no svakako ćete nam nedostajati kada odete, jer vi ste pružali podršku u nekim stvarima, ali ste isto tako iznosili i svoje kritike za druge stvari. Mislim da je to bilo vrlo korisno. Spomenuli ste CEF i potrebu za jednim e, ozbiljnim instrumentom za poticanje ulaganja, mislim da se slažemo. CEF se pokazao kao vrlo kvalitetan instrument i vidimo koliko je već sredstava dodijeljeno do 2021. godine, gotovo 100%, e, ispunit ćemo 100% apsorpciju do sljedeće godine. Što se tiče zrakoplovstva, spomenuli ste e, uredbu 261 i sami ste objasnili izazove s kojima smo se morali suočiti kako bismo mogli ostvariti neke pomake. E, slažem se da je uistinu šteta da tijekom pet godina ništa nije odrađeno i vjerujte da smo mi isto pokušavali pomaknuti stvari, da e, su razna predsjedništva, no što se tiče svih e, dosija u području zrakoplovstva e, i vezano uz Ukrajinu, što sam već ranije spomenuo, nismo ništa uspjeli pomaknuti. U međuvremenu sud i dalje radi na zakonodavstvu i već su se odmaknuli od e, probitne zamisli su zakonodavaca. Mislim da to treba razjasniti i nakon što se omogući da krenemo dalje, E, moramo također pojasniti i koja su očekivanja dionika. Hvala što ste spomenuli smjernice. Mislim da je to razjasnilo situaciju. To je također olakšalo nekim međunarodnim instancama e, tumačenje, ali još uvijek nemamo e, uniformno tumačenje u EU. U nekim slučajevima postoje obveze temeljem uredbe 261 koje se ne ispunjavaju, a isto tako bi se moglo reći da su i te obveze pretirane. Spomenuli ste i ATM. Tu je bilo ozbiljnih problema tijekom ovog ljeta i rekao bih da to naprosto nije prihvatljivo. Tijekom e, lipnja, srpnja i kolovoza kašnjenje u minutama iznosilo je više nego tijekom čitave 2017. godine u Europskoj uniji. Sigurno ste svi putovali zrakoplovom i vjerojatno ste imali poteškoća zbog toga i vjerujem da ste primijetili da je 20% svih letova u Europi kasnilo ovog ljeta. E, ista situacija će se ponoviti sljedeće godine ako se ništa ne poduzme. Vi ste spomenuli štrajkove, e, neke zrakoplovne tvrtke su tu snažno nastupile, međutim, to nije opravdano činjenicama. Tijekom e, ovoga ljeta štrajkovi su izazvali samo 9% svih e, kašnjenja, a vrijeme je bilo odgovorno za 30%, a ostalo su bili kapaciteti i ljudski resursi i to u tri sektora. na tri lokacije, neću spominjati koje su. Tijekom čitave ove godine Dakle, od siječnja do kraja kolovoza, zbog kapaciteta i e, ljudskih resursa 56%, e, štrajkovi samo 15%, ostatak je bilo, su bile e, vremenske nepogode. Dakle, kao što vidite, štrajkovi nisu glavni problem. Stvarni problem je nedostatak kapaciteta i nedostatno planiranje što se tiče kontrolora letova i, dakle, samo pružanje usluge. I mislim da je to najveći izazov e, koji se nalazi pred europskim zrakoplostom i to će e, to će ostati tako i u sljedećem razdoblju. Gospodin Telička, on je sada otišao. Samo bih htio reći da smo zabilježili značajan napredak u A6A i želim samo reći da e, smo sada u situaciji da se to može dovršiti do kraja ove godine. Što se tiče indeksa povezanosti, mi radimo na tome i nastojimo to poboljšati i imamo namjeru to dodatno razraditi. Gospodin Dalonde je spomenuo željeznički promet, e, dakle kako potaknuti ljude da putuju vlakom. E, slažem se da bi bilo stvarno bolje kada bi ljudi više putovali vlakom, ali e, problem je u samom sektoru. Mislim da je tu došlo do nekih poboljšanja. Mislim da ste s pravom rekli da u ovom sektoru nije postojala volja da se e, daju podaci što je onemogućilo planiranje putovanja i rezervaciju karata kao što je to moguće u zrakoplovstvu. No vidim da se to mijenja jer je e, četvrti paket mjera u željezničkom prometu potaknu razmjenu podataka i sada postoje sofisticirani sustavi koji omogućuju rezervaciju karata. Što se tiče planiranja putovanja i raspoloživosti podataka, e, za nas je to oduvijek bilo važno pitanje. Mi radimo na tome i iznijeli smo neke prijedloge i nastavit ćemo raditi na tome. Mi bismo također rado da više ljudi putuje vlakom i da vlakovi budu e, pouzdani, predvidljiviji i isto tako pristupačniji putnicima. Gospođa Damato je spomenula CEF i jug Europe. U potpunosti se slažem da ima e, infrastrukture koja bi mogla imati koristi od veće razine ulaganja. Međutim, nacionalne vlade su te koje trebaju odlučiti kako će koristiti sredstva iz CEFA. E, dakle, nije na komisiji da odredi kako će se iskoristiti novac. Mi imamo mrežu TNT-a koja obuhvaća sve zemlje i većinu regija i dokle god se novac koristi u mreži TNT, mi imamo povjerenja u države članice da će iznijeti prijedlog koji vode računa o e, unutarnjoj situaciji u zemlji koji će biti usklađen s potrebama. Što se tiče jedinstvenog neba, postoji li tu neka opasnost e, što se tiče sigurnosti? Nema nikakvih kompromisa kada je riječ o sigurnosti, neovisno o tome o kojem tipu prometa je riječ. Mi smo u Europi imali 7,4 milijuna letova, dakle, koji su uspješno poletjeli i sletjeli. I to je bilo samo želim samo reći da imamo najvišu stopu sigurnosti u prometnom sektoru u, na svijetu i nema nikakve sumnje da će AP3 biti jednako siguran kao i AP2. Žao mi je, ali kasnimo. Tako da moramo krenuti sada sa sljedećim eh, krugom pitanja. Gospodin Bar. Ja, <clears throat> one Samo jednu minutu, molim vas, ispričavam se. Hvala lijepa gospodine Hololaj na vašim izvještajima i što ste nam objasnili situaciju o štrajkovima. E, ovo je bilo potrebno. E, međutim, moram reći da je to već spomenuo i moj kolega Ertug E, što će komisija napraviti za socijalne aspekte i socijalnih prava zaposlenika u zrakoplovstvu atipične načine rada e, e, socijalni dumping rekao je i nešto o ovoj studiji sjećam se jednog velikog sastanka sa povjerenicom Bulc i povjerenicom Tyson i od onda e, zatišje, e, ništa se ne čuje. E, što će komisija napraviti u sljedećih osam mjeseci u što se tiče zaposlenika u zrakoplovstvu? Hvala lijepa, gospodine Bar. Gospođa Vandelum, hvala lijepa. Nadam se da neću govoriti prebrzo trebamo ići brže u paketu mobilnosti. Međutim, u slučaju u socijalnih aspekata komisija ne treba e, odlagati tu stvar. Kako će se pozicionirati komisija ako parlament neće moći zauzeti stav prije kraja godine? E, e, što se tiče socijalnog aspekta jesu li usluge jesu li e, službe već počele revidirati odredbe o vremenu odmora i tako dalje u svakom slučaju hoćete li pojačati socijalni dijalog o temama koje se tiču osnovnih kompetencija sindikata kako ćete napraviti konzultacije sa građanima o tom području. To bi bilo zanimljivo za sve. E, e, što se tiče okolišnog aspekta, e, hoće li austrijsko predsjedništvo nešto napraviti na području cestarina? Kako će se to odraziti u trijalogu? Hvala. Gospodin Zlotovski ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjednice. Direktore, imam dva pitanja što se tiče paketa za mobilnost. U prvom redu, mi ćemo sada odlučiti o tome što napraviti. plenarka je u, u srpnju nije dobila veličinu. Ne znam jel eh, ćemo tu postići još nešto. Eh, eh, I upućivanje zaposlenika u prijevozu je važno. Prije dvije godine komisija Eh, eh, eh, odlučivala, ona nije odlučivala o upućivanju u Francusku i Njemačku jer je to bio, bila tema lex specialis. Kako će se to riješiti do kraja ovog mandata? Gospodine Rike, imate jednu minutu. Hvala predsjednice. Prvo pitanje, Brexit, to je tema o kojoj se neću vratiti. E, e, neke e, uredbe će komisija provesti, međutim ako i parlament nije uključen u rasprave, ipak nas zanima konačni prijedlog. Kako će uključiti komisija naš odbor u ove vrlo važne diskusije? kako se možemo e, uključiti u tu temu. Drugo pitanje, e, pocrtali ste e, izvrsnost našeg rada, a i ograničenja u proračunu. Dvadeset milijardi iz fonda za konkurentnost će se prenijeti u jedan drugi fond. Kako gledate na to? Hvala lijepa gospodine Rike. Gospodin Kramer ima jednu minutu. Hvala lijepa. U 2011. smo imali 11 e, ciljeva i nekoliko inicijativa. E, e, viša sila je dovela do nemogućih socijalnih e, uvjeta. E, ako je viša sila, e, ne možemo ništa napraviti. Ipak je onda odlučeno da se tu nešto mora napraviti. Zašto se ta viša sila uopće ne briše? Moramo biti korektni. Onda se radi i o novcu dodana vrijednost e, Europe je željeznica. Kako možemo prisiliti e, države članice da zatvore male e, rupe? Poljska je napravila prugu do granice Njemačke, a u Njemačkoj postoje rupa od 50 km. Možemo li Njemačku na to prisiliti? E, recimo e, imamo i rupa od 800 metara koje vode do e, velikih kašnjenja i duljih putovanja. To moramo riječiti europski. Gospodin Kramer, hvala. A sada gospodin Deli, hvala lijepa. Samo dve kratke primjedbe. Potpuno se slažem sa vama gospodine Holola i s kolegama da je 4. srpnja nije e, e, bio razlog za proslavu u parlamentu. Pasivnost vijeća me brine. E, što vidite? Ima li tamo nekog napredka? Ja sam bio izvjestitelj u Sijeni u četvrtom željezničkom paketu. Ne bih htio da se taj scenarij ponovi kao što smo imali s tim paketom. Imali smo u prethodnom e, mandatu pripremljeno prvo čitanje, a onda je došlo do e, zastoja zbog vijeća. E, nismo imali političku podršku pa je došlo do ogromnih problema. Ima li tu nekog napretka e, na strani vijeća? I kratko drugo pitanje e, dvojno korištenja TNT mreže. Zar ne mislite da ćemo imati nekakvih paralelnih financijskih e, problema? Kako će to utjecati na CEF? Već smo imali nekih problema sa fondom EFSI. Gospođa Grapini, izvolite minuta. Eh, vreau să mulțumesc Hvala. Eh, dopustite mi da zahvalim eh, komisiji i doista cijenim izlaganje gospodina Hololaja i drago mi je što vidimo da je čaša puna. Kad govorimo o povezivosti i o jedinstvenom tržištu, vi ste rekli da je infrastruktura u nadležnosti zemalja članica. Moje pitanje je sljedeće. Ako Europska unija izdvaja sredstva za zemlje članice, kako možemo izgraditi infrastrukturu u našim zemljama koja bi se mogla takmičiti sa infrastrukturom u zapadnoj Europi, jer naša infrastruktura ne radi propisno i to ima učinka i na infrastrukturu u zapadnoj Europi. Dakle, imamo područja u kojima više nema željeznica, nema vlakova. Kada je riječ o paketu za mobilnost, rekli ste da on nije usvojen. Dakle, ako imamo e, jedan Kanal prijevoza koji prelazi iz istočne Europe u zapadnoj Europi, nažalost, eh, prijevod je prekinut, tako da nemamo potpunu rečenicu. Hvala. Eh, čini se da automobilističke eh, kuće još uvijek obavljaju manipulacije kako bi izbjegle smanjenje CO2. Sada razmatramo nove oblike testiranja, takozvani VLTP, ali zapravo se nakon e, cijelog postupka utvrđuje da opet postoji propusti. Čini se da neki proizvođači žele umjetno prilagoditi emisije, programiraju vozila da e, se zapravo vrijednosti napušu i također ako se e, zabilježe povišene emisije, onda će se ostvariti lakše sve ciljeve. Dakle, e, izmjenom e, postupka WTP-a automobilska industrija zapravo ugrožava postizanje naših ciljeva. Evo, gospodin je upravo rekao da radimo za na direktivi za smanjenje emisija i, htio sam pitati je li upoznat sa ovakvom situacijom e, i što misli poduzeti po pitanju ovoga što se čini još jednim izbjegavanjem pravila od e, strane automobilske industrije. Gospođa Del Monte, hvala. E, priključujem se onome što je rekla predsjednica na početku o mostu u Dženovi i zapravo je neprihvatljivo da jedan potpredsjednik vijeća u trenutku kada je stradalo 40 osoba smatra prikladnim e, ući u izbornu kampanju i širiti izbornu propagandu na račun Europske unije u koju zapravo, u kojoj zapravo ne želi biti. No, zapravo jedna e, infrastruktura koja je pod koncesijom, kako se može financirati za potrebe izvanrednog ili e, redovnog održavanja i e, naravno kako se to poklapa sa činjenicom da je naravno sigurnost na prvom mjestu. Moje drugo pitanje se tiče zrakoplovstva. Kao što znamo, Ryanair je bio vrlo prisutan u medijima zbog e, nelagoda koje je stvorio štrajk, ali čini se da Ryanair nije spreman e, isplatiti naknade putnika i zanima me što misli komisija poduzeti i kako bi zaštitila prava putnika. E, hvala gospođo De Monte, gospodine Holej, izvolite, imate riječ. Nije nam preostalo mnogo vremena, ali nadam se da ćete uspjeti odgovoriti na pitanja. E, hvala. E, hvala gospođo e, predsjednice i hvala svim zastupnicima koji su mi postavili pitanja i kao što sam rekao prije, nastojat ću odgovoriti što bolje mogu. Kao što sam već napomenula na početku, nešto ćemo morati odgovoriti i u pisanom obliku. Gospodine Bach, ispričavam se što ste morali postaviti isto pitanje kao i gospodin Ertug. Ja sam e, se spremao upravo odgovoriti na e, pitanje kada e, mi je isteklo vrijeme, tako da se ispričavam zbog toga što sam oduljio u svojem odgovoru. Naravno, stanje zrakoplovstva je izuzetno važno i naravno u strategiji za zrakoplovstvo jasno stoji da moramo nešto učiniti kako bismo očuvali sva socijalna prava koja uživaju europski građani i u zrakoplovstvu. Imamo um, svakoga mjeseca bilateralne sastanke e, sa e, djelnicima čime se e, bavimo također i zrakoplovstvom i nastojimo iznaći rješenja za još niz otvorenih pitanja i kao što ste i sami spomenuli imamo i studiju koja nam pomaže u prepoznavanju daljnjih koraka i potrebnih promjena i izmjena postojećih propisa iz 2008. godine jedno od ključnih pitanja je e, definiranje matične luke, a jednom kada to učinimo, onda ćemo moći ostaviti napredak i e, s drugim predmetima. Planiramo objaviti dokumente do kraja ove godine koje će obuhvatiti socijalna pitanja što se tiče također i atipičnog zapošljavanja. I, e, dakle, imamo sada ovu studiju i e, u tijeku je savjetovanje. Dakle, vidimo da 18% pilota i 20% kabinskog osoblja e, kaže da je zaposleno na atipičan način, sa atipičnim ugovorima. Dakle, trebamo to razmotriti i vidjeti je li to nešto što jest u skladu ili nije u skladu sa propisima i kakvi propisi uopće postoje koji se odnose na ta pitanja u Europskoj uniji. Kao što znate, Predsjednik komisije je također jasno naznačio da e, se neće iznositi novi zakonodavni prijedlozi do kraja mandata, ali ćemo svakako provesti temeljitu analizu i bit ćemo je spremni predstaviti do kraja godine ili početkom iduće godine, a ona će obuhvatiti niz ovakvih pitanja i iznijeti jasan akcijski plan o tome kako dalje postupati. Dakle, Time želim samo reći da to ozbiljno shvaćamo. Također e, želim istaknuti da u nizu ovih slučajeva je i zaštita zakona e, u rukama zemalja članicama e, i mi smo u kontaktu sa onim zemljama članicama gdje su ta pitanja možda malo hitnija nego drugdje. Tako da je to još jedan dijalog koji se odvija. Nadalje, postavljeno pitanje o, paketu za mobilnost, odnosno niz pitanja. Gospođa Revo je e, rekla da zapravo e, treba vršiti pritisak. No, mislim da smo svi zapravo e, zainteresirani za nalaženje rješenja. Ja bih rekao da je to svakako pozitivan, a ne negativan pritisak, jer mislim da ćemo se svi složiti s tvrdnjom da je ova situacija gora nego što bi e, bila nastala situacija nakon potrebnih kompromisa o paketu za mobilnost. I naravno, trebamo surađivati, kao što sam rekao prije, e, mi smo stalno na raspolaganju prema potrebi i ako vas možemo ikako podržati. Pitanje se odnosilo e, na to hoćemo li povući odluku ako ne uspijemo naći rješenje do kraja godine. Odgovor je ne. E, pitanje je bilo u vezi sa austrijskim e, predsjedništvom i hoćemo li im e, pomoći u napređenju elemenata zaštite okoliša u okviru paketa za mobilnost. Naravno, mi usko surađujemo sa austrijskim predsjedništvom i nastojimo i na njih vršiti pozitivan pritisak i nadamo se da ćemo ostvariti napredak, no Ipak moram reći da nam je preostalo malo vremena, svi smo toga svjesni i u određenom trenutku morat ćemo donijeti i vrlo teške odluke, a naravno morat ćemo staviti naglasak na one predmete na kojima postoji mogućnost za rješenje. Za ostale će biti možda moguće, ali to će zahtijevati mnogo napora s naše strane. to govoreći, austrijsko predsjedništvo je održalo niz bilateralnih sastanaka tijekom ljeta i mislim da smo u tom smislu čuli prije pitanje. Dakle, očekujemo da će predsjedništvo izaći sa prijedlogom kompromisa u vijeću. Imali smo jedno pitanje o tome kako je situacija u vijeću. E, I u vijeću je isto takva teška situacija kao i ovdje, ali mislim da postoje mogućnosti da se to nadvlada. Mi e, zapravo trebamo ispustiti iz vida ove krajnosti, jer oni koji su na e, krajnostima neće dobiti ono što žele. Dakle, to su u krajnosti sa stajališta prijedloga. I ako to izbacimo, onda ćemo vidjeti što možemo uključiti u kompromis. A sve je to međusobno povezano, dakle ne možemo riješiti jedno bez rješavanja drugoga. Tako da je to taj e, paket koji se mora e, uklopiti. Ako sve to sastavimo, onda ćemo dobiti e, dobar ishod, no naravno to je puno lakše reći nego učiniti. Gospodin Zotovski je postavio pitanje o postupcima e, zbog kršenja europskog prava. Naravno, mi imamo se u vidu i ništa nismo isključili iz našeg rada. U ovom trenutku smo vrlo optimistični i radimo na paketu za mobilnost. Iako je on još otvoren, mislim da ne bi bilo prikladno strogo postupati u vezi sa ovim postupcima, ali ako se ispostavi da nema rješenja, onda ćemo morati postupiti ono kako komisija mora, odnosno pozvati se na e, naše pravo i iskoristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju. Gospodin Rike je postavio pitanje o Brexitu i naravno imamo dva priloga u vezi sa pripremanjem i to sam spomenula na početku i također ćemo e, odlučiti o tome uskoro i naravno obavijestit ćemo vas u potpunosti o tome. Znamo da nam vrijeme ističe. Kada je riječ o ograničenjima proračunske prirode, Naravno da postoje mogućnosti ulaganja u infrastrukturu, CEF je najbolje sredstvo za to, ali imate kohezijski fond, e, regionalni fond, e, imate Invest EU i također sektor prometa imao koristi od toga. Mislim da 12% projekata je zapravo iz područja transporta, ali tu imate i spajanje instrumenta i različite druge načine. Evo tu odgovaram na pitanje koje je postavljeno o željeznicama i željezničkoj infrastrukturi. Naravno da e, postoje, ponekad je nedostaju u željezničkoj infrastrukturi i e, zapravo bespovratna sredstva moraju postojati kako bi e, se moglo nadladati uska grlova i ove nedostajuće dijelove i tu su grentovi korisni kako bi cijela mreža mogla funkcionirati. I naravno, dobro ste rekli da u mreži postoje neke dionice u koje se nije ulagalo i znam da ste u više navrata postavili to pitanje. Da, upravo tako. Nismo zaboravili da smo ga i mi postavili u svojim raspravama sa dotičnim zemljama članicama, ali e, to je u konačnici njihova odluka. Ali mi im kažemo imate tu CEF, imate mogućnost e, rješavanja ovih e, nedostajućih dionica, da što to ne činite. No, e, bez obzira na primjer koji ste naveli, nemojte to sada povezivati ni sa čime, no ipak moram reći da sam ponekad vidio da se održava ta e, nedostajeća spona kako bi se e, izbjegla konkurencija i to je nečuveno i tu trebamo nešto poduzeti. Vidjeli smo da je u nekim slučajevima e, željeznička linija okineta kako bi se spriječilo konkurente da uđu na tržište. Dakle, to moramo promijeniti, i moramo i dalje vršiti pritisak. E, I pitali ste me o bijeloj knjizi i sada ne mogu dati odgovor na to koliko smo postigli i koliko nismo. ću vam odgovor napismeno, ali prije četiri godine proveli smo evaluaciju koja još e, je na snazi. Dakle, mislim da mogu reći da smo se uspjeli oduprijeti vremenima, no možda sada previše govorim, ali također vjerujem da će e, sljedeća komisija morati što prije razmotriti pitanje bijele knjige i tada će političke e, snage morati odlučiti je li ta evaluacija još uvijek valjana ili nije. No, mm, ipak život ide dalje i e, moramo dalje nastavljati i graditi okvir unutar kojega možemo djelovati kada se bavimo različitim predmetima. Hvala. Gospodine, imate, dobili ste tri puta više od tri minute, čak i deset minuta. Nakon ovoga imamo sastanak koordinatora, tako da ćete, vjerujem, odgovoriti mailom ostalim e, kolegama. Hvala vam e, što se uvijek odazovete na naš poziv i hvala što ste odgovorili na sva pitanja. Hvala vam, gospodine Holelej, na dolasku na ovu razmjenu mišljenja elektrani